il Good morning, everybody. Dobro jutro. Vidimo da imamo kvorum članova odbora. Tako da mi je drago što mogu otvoriti naše radove za ovaj mjesec. Imate ovdje prijedlog dnevnog reda za današnji sastanak. Možemo li usvojiti dnevni red? Ima li prijedloga ili primjedbi na dnevni red? Vidim da nema. Tako da onda time usvajamo dnevni red. Sljedeća točka dnevnog reda je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 4. studenoga 2014. Zapisnik se nalazi u vašim materijalima. Ako nema nikakvih primjedbi, predlažem da se zapisnik ovime usvoji, ako vam je to prihvatljivo. Jest, hvala. Treća točka na dnevnom redu su dva kratka priopćenja predsjednice. Prvo priopćenje sljedeće. Želim zahvaliti svima vama koji su sudjelovali u raspravi nakon usmenih pitanja na plenarnoj sjednici u Strasburu prošlog tjedna. Svi su članovi odbora dali vrlo konstruktivne, profesionalne i pozitivne doprinose, naročito ako to promatramo sa stajališta kohezijske politike i naših napora da postignemo rezultate iste. Hvala vam lijepa. Znate da smo postigli većinu na glasovanju, koja je bila vrlo dojmljiva, 608 glasova za. Naš prijedlog. To je bila sjajna većina i želim zahvaliti svim klubovima zastupnika na njihovoj potpori, što je bilo od ogromnog značaja za kohezijsku politiku. Očekujemo da će ona vrlo uskoro donijeti rezultate, barem se nadam. Sljedeće priopćenje je sljedeće. Drago mi je što mogu najaviti da ću održati koktel primanje za e, članove i goste iz drugih institucija. Odmah nakon kraja našeg sastanka 19. siječnja. Htjela sam to upriličiti nakon današnjeg sastanka, ali teško je pronaći odgovarajući prostor za tako nešto. Da, u nove godine ćemo da, pozdraviti staru godinu. Dakle, umjesto božićne zabave imat ćemo novogodišnju zabavu na početku nove godine, a ako naravno prihvaćate poziv. Gospodine Nisar, molim vas. Hvala, naročito na ovome pozivu na proslovu. No, bili tajništvo odbora moglo razmotriti ishode i predviđanja koja su proizišla iz naše rasprave o rezoluciji jer bitno je da nas komisija informira o tome i možete li nam dati rokove do kada ćemo moći dobiti te informacije i do kada ćemo moći pozvati predstavnike komisije ili povjerenika ovamo jer me brinu ulaganja u realno gospodarstvo iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Važno je također i pratiti razvoj situacije. Dakle, možete li to razmotriti i onda nam podnijeti nekakav prijedlog rokova kada to možemo očekivati. Hvala vam na ovom prijedlogu. Tajništvo će pripremiti rokove. Mi već radimo program za prvi sastanak u siječnju i očekujemo da ćemo imati tada i saslušanje povjerenika i sastanak predsjedništva u idućih šest mjeseci. Naravno da ćemo to pripremiti i dostaviti vam sve informacije i o jučerašnjem sastanku konferencije predsjednika odbora i povjerenika na kojem smo održali kratak razgovor također i o kohezijskoj politici. Dakle, pripremit ćemo to. Hvala vam. I naša prva sadržajna točka dnevnog reda su i razmjena mišljenja o urbanoj dimenziji politika Europske unije. Naša izvjestiteljica je gospođa Westfall. Danas većina europljana živi u gradovima i urbanim područjima i oni su kičma našeg društva. Brojne nacionalne i europske politike imaju značajan utjecaj na gradove i također na gradsku upravu kako bi se ova kohezijska politika provela na terenu. No, e, inicijative u različitim područjima, uključujući europske inicijative, su loše koordinirane 2012. Europski parlament je donio rezoluciju u kojom se poziva na e, jedan usklađeni pristup e, planiranju gradova. I u srpnju ove godine Europska komisija je usvojila direktivu o urbanoj dimenziji europske politike i u našem izvješću ćemo iznijeti politički stav parlamenta o ovome priopćenju. Danas će naša izvjestiteljica, gospođa Westfall, nam predložiti e, nacrt ovoga izvješća. Ona ga namjerava podnijeti u, veljači i vjerojatno ćemo glasovati o tom izvješću u travnju. Tu imamo predstavnike iz komisije, iz glavne uprave za regionalni razvoj. Hvala, gospodin Fiskor se ovdje. I Gospođo Westphal, imate riječ, izvolite. Ja, guten Morgen vielen Dank. Dobro jutro svima i hvala gospođo predsjednice. Ja bih se na prvom mjestu željela ispričati s prevoditeljima. Moj glas je malo promukao i molim vas da me ispričate. Inače imam drugačije glasnice i glas, ali usprko svemu drago mi je što ću danas moći s vama razgovarati i dati prvi nacrt urbane agente. E, Gospodine predsjednice, vi ste sama istakla da 360 milijuna ljudi, zapravo tri četvrtine europskog stanovništva, zaista živi u gradovima, odnosno u predgrađima. Dvije trećine e, dakle BNP-a se e, zaista privređuje u gradovima. Što znači da e, su gradovi motori, pokretači, a naravno isto tako su osjetljivi s obzirom na socijalne i ekološka pitanja. Poveznice s tim u veze su sigurnost, demografija, promjena e, dakle e, samog utjecaja na okoliš i tako dalje. Pretpostavljamo da i nadamo se da kada dobijemo brojke 40 do 50% e, EFRA sredstava će se investirati u urbana područja. Gospođo predsjednice, već ste istakli i upozorili na činjenicu da europska rasprava o urbanoj politici vodi se od 90. godina. Europski parlament e, i odbor regiji vrlo često su raspravljali o statusu gradova. Potpuno jasno je istaknuto i sam vrhunac je bio 2011. godine i izvješće kolege Flasara izvješće e, komisije o urbanoj agendi i mnoštvo doprinosa koji su dani u sklopu konzultacija Ukazuju potpuno jasno da postoji potreba za e, urbanom agendom EU-a. Potrebna nam je takva agenda jer dobar razvoj naših urbanih područja zaista je elementaran za našu budućnost. Pitanja koja se postavljaju kako bi trebala izgledati evropska agenda e, za urbana područja, što bi trebala sadržavati i što bi trebala postići u konačnici. Prvo bih e, željela potpuno jasno istaknuti da pojam grada e, zapravo je širok pojam i mora se definirati u svoj svojoj širini ne odlučuje o tome Europski parlament, već svaka regija sama za sebe i svi oni koji rade komunalnu lokalnu politiku znaju da je to jedna stalna rasprava što je to grad. Ono što ne bih željela da se dogodi, to je politika za velike gradove ili samo isključivo za velike gradove. Ne bih željela isto tako ni nekakav nesrazmjer između gradova i ruralnih područja. Dakle, svi oni koji su bili u regiju i koji su sudjelovali u raspravama, znaju da se često želi suprotstaviti ova dva područja, međutim to može biti fatalno. Politika za i u korist gradova potpuno jasno i nedvosmisleno, to nije politika protiv ruralnog područja. To moramo potpuno jasno istaknuti. Do sada smo to uvijek koncentrirano tako i kazali. Upravo okolje oko gradova, za gradove je jako važno. Mogu iz vlastitog iskustva kazati, ja dolazim iz srednje velikog grada, 52.000 stanovnika, u Bavarskoj, Frankenu, mi s jedne strane raspolažemo radnim mjestima za stanovništvo, to znači iz okolnih područja stanovnici dolaze, imamo kulturne e, ustanove, imamo školstvo, ali isto tako osiguravamo i prometnu povezanost. Naravno da su gradska područja, s obzirom na građevinske čestice iz zemlje, ovaj dosta ograničena i zbog toga sam zaista zahvalna kako bih i E, pojam Jana Olbrichta i kojeg vrlo često citiram, koji je uvijek ponovno isticao da je riječ o functional urban areas. Upravo o tome je sada ovdje i riječ. Moje gledište da su gradske dimenzije i urbane dimenzije zapravo integrirani sastavnice političkih e, polja djelovanja, ako tako želite. Zapravo je riječ o tome da se e, proizvede urban mainstreaming, što znači da sve što činimo, sve što e, politički e, djelujemo i na koji način djelujemo da uvijek razmišljamo ne protivno ruralnom području, već gradsko područje kao jedinstvenu cjelinu. To s druge strane znači i jedan drugačiji model governance upravljanja. Model gradske uprave mnogi već traže da imaju veće sudjelovanje u raspravama. S jedne strane stručne rasprave, s druge strane zakonodavni prijedlozi na europskoj razini i potpuno jasno ne u sredini, već od samog početka moramo biti uključeni. Zbog toga je jako dobro da imamo princip partnerstva u strukturnim fondovima koji smo uveli kao pojam i to je jedan izuzetno dobar primjer. A isto tako i urbana agenda bi trebala biti dio radnog programa komisije da li ćemo u konačnici imati i biti u potrebi stvaranje novih zakona, to neka ostane otvoreno pitanje. Ono što ne bih željela je dodatno opterećenje za gradove, već bih željela da e, urbana politika igra značajnu ulogu u briselskim glavama i da se odvija tamo. Zbog toga, kolegice i kolege, zaista mislim da je izuzetno velika šteta da u pismu gospodina Junkera, predsjednika komisije, prema povjerenici ni uopće nije bilo riječi o urbanoj politici to vala valja zažaliti. Mnoga politička područja utječu na politiku općenito, rekao sam, prometna povezanost, e, zaštita okoliša, inovacije. Gradovi su uvijek, uvijek to naglašavam, uključeni u to. Sektorski pristup dovodi nas do toga da različita, a neusklađene mjere i dalje postoje u realnosti. To je e, smrtno za gradove, jer konglomerati, gradski konglomerati zaista ne ispunjavaju ono što je skrojeno za njih. Mi u parlamentu osjećamo to jednakom jačinom i baš zbog toga i uslijed toga bilo je u prošlom vremenu e, sastanke intergrupa kao isto tako i sastanci nas, parlamentaraca, svakodnevni život i svakodnevni rad e, koji možemo i moramo utjecati na urbanu politiku. Urban mainstreaming kao pojam može stvoriti dodatne sinergije. Naravno da smo na stranputici ako to ne činimo. Međutim, mogu zamisliti isto tako i unutar komisije jednu task force koja bi bila zadužena za urbana područja. Isto tako možemo kazati da bi se mogao imenovati gradski povjerenik, povjerenik za gradove, to je sigurno jedan projekt u budućnosti. Potom bismo mogli se pobrinuti o tome da odluke iz Brisla, odnosno naše odluke koje su relevantni za gradove, budu harmonizirane i međusobno usklađeno, to jeste da nemamo paralelnih rješenja. A to pak bi moralo e, smanjiti opterećenje samih gradova. Mišljenja sam da moramo zaista rasteretiti gradove, ali moramo im dati slobodu izbora i kreativnosti. E, doživjeli smo isto tako da u članicama, državama članicama su uvijek kočile projekte kada su gradovi ih htjeli upravljati gradskim strukturnim fondovima isto tako operativni programi zaista su u daleko boljoj mjeri realizirani u gradovima. Urbana agenda bi trebala biti platforma za razmjenu informacija među gradovima u Europi. S jedne strane imamo gradsku mrežu, prometnu mrežu, a isto tako i u uredbi EFRE imamo daljnji razvoj. To moramo nastaviti i moramo harmonizirati ove odredbe. Dozvolite da se na kraju osvrnem e, na sljedeće. Dugoročne perspektive moramo imati na umu koje putine ćemo kročiti daleko veća sinergiziranost, daleko veća razina mainstreaminga, uključivanje gradova i providnost, odnosno E, transparentnost e, samih gradskih e, rješenja. Neke kolege koje sam već ranije bila upoznala sa iz izvjestiteljima i Jan Olbricht s jedne strane, zaista smo u prošlosti uspjeli i pokušali učiniti sve što je bilo u našoj moći. Nismo uspjeli provesti uredbu za gradove, međutim na dobrom smo putu i zaista me veseli rasprava. Ispričavam se na mojom glasu i glasovnim nemogućnostima, ali sam podastrela i dokumente sa mislima o tome što bismo u budućnosti mogli poduzeti. Velika vam hvala što ste me saslušali. Thank you very much. Hvala. I dobro ste uspjeli govoriti unatoč slabijem glasu. E, sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodine Olbrich, izvolite. Hvala. E, kao prvo, hvala Kerstin na lijepim riječima o našoj suradnji tijekom pregovora. Nadam se da ćemo uspjeti osnovati radnu skupinu i nastaviti ovu raspravu u parlamentu. Zatim, u ovom izvješću bismo trebali istaknuti neke elementa, mislim da će to biti sadržano u konačnoj verziji, a to su sljedeći od Europske komisije trebamo zatražiti njihovo viđenje e, urbane agende, zato jer su oni objavili agendu i održali su također javnu raspravu i čuli su i doprinose brojnih dionika na terenu. No prvo pitanje je što je to urbana agenda, je li to prijedlog ili su to kakve smjernice ili možda jedino dokument za savjetovanje. Trebamo zapravo utvrditi koji je konačan cilj komisije. Doživjeli smo pod navodnicima lažne napore poput urbane mobilnosti što je komisija promicala prije nekoliko godina u suradnji sa Digitran. One su počeli raditi na urbanoj mobilnosti, a onda su vrlo brzo odustali. Dakle, pravo pitanje je koji je krajni cilj. Osim toga, ne smijemo zaboraviti da je ova glavna uprava upravo promijenila ime. Dakle, to sada više nije Digi Regio, nego DG Regio i Urban. I time je možda komisija naglasila da ih zanima i ovaj urbani aspekt, no trebamo dobiti pravi odgovor na to pitanje. Hoćemo li razraditi pravu urbanu politiku? Ne pomoću donošenja novog zakonodavstva, nego donošenjem jasnih prioriteta. Dakle, hoćemo li imati uopće regionalnu politiku i hoćemo li imati pravu razvojnu politiku, što je dio i poljoprivredne politike. Dakle, trebali bismo imati i politiku za gradove. Očekujem li da će komisija unijeti urbanu dimenziju u svaki političko područje, u svaku glavnu upravu ili hoće li to biti u rukama Digi Regio i onda će oni biti zaduženi za koordinaciju. Evo jednog jednostavnog primjera. Znate li kakav je tijek rasprave o pametnim gradovima u komisiji? Ona se odvija bez Digi Regio. Možda se to nedavno promijenilo, ali koliko znam, ona je isključena iz toga. Zapravo, pametni gradovi E, su u rukama Move i Communication, ali ne DigiRegio. Dakle, u svom nazivu DigiRegio ima i riječ urban, ali to je pitanje stvarno u rukama druge glavne uprave. Dakle, treba reći jasno želimo li urbanu dimenziju u svakom e, političkom području što je potrebno, ali tko je nadležan za to? Hoćemo li stvoriti kakav okvir europske urbane politike, jer e, zapravo je to odgovor na pitanje kakve gradove želimo, kako gradovima možemo pomoći da se suoče sa postojećim izazovima. Dakle, mislim da je to nešto što može olakšati cijeli proces, zato jer smatram da komisija još nije dala jasan odgovor na to. To je veliki korak i sa uredbom komisija je E, učinao veliki korak sa posljednjom uredbom i usput rečeno, gospođo predsjednice, jučer na večer sam e, sudjelovao u sastanku za javni promet i svi su bili tamo svjesni činjenice da e, će se iz novih sredstava gospodina Junkera ulagati u gradski promet u gradovima. Dakle, trebali bismo to razjasniti, možda mi griješimo, dakle možda e, komisija čak i bez e, toga da se to spominje u izvješću čini mnogo ipak za gradove. No, u sažetku dopustite da kažem da naše izvješće treba biti naša jasna poruka, da smatramo da je urbana dimenzija od ogromne važnosti, da nam treba jasna struktura u komisiji, da trebamo znati tko je nadležan za što i također mislim da bismo trebali predložiti da europska urbana politika dopunjuje rad na ruralnim područjima i treba naglasiti da ona nije usmjerena samo na velike gradove nego na sve gradove. Evo, hvala vam na ovim napomenama. Ja sam ih već pomno pročitao i mislim da možemo predložiti nešto i konkretno što će i pojednostavniti proces unutar komisije. Hvala questions please, Mr. Lula, but he's not present. Uh, okay, India. Okay, uh, we continue with the, with the shadows. Uh... Nastavljamo sa izvjestiteljima u sjeni. Imamo li predstavnika ECR-a? Gospođo Tomašić, želite li vi uzeti riječ? Ne. Nastavljamo sa gospođom Martinom Mihajlis iz Goja. Ne, nema je. Ne, ispričavam se. Držim se ovog popisa koji imam. Ispričavam se, imate riječ, izvolite. Da, hvala, gospođo predsjednice. Kao i prethodni govornici želim pozdraviti vaše riječi i želim iskoristiti priliku kako bih zahvalio izvjestiteljici gospođi Westfall jer ona ipak glasno i jasno govori i zalaže se za urbanu politiku i kao i gospodin Olbricht smatram da je hitno potrebno govoriti o urbanoj agendi, o tome raspravljamo već niz godina i Aktivnosti su pokrenute kao i proces savjetovanja koji je pokrenula Europska komisija, no to treba ispratiti. Treba nam integrirani pristup urbane politike i također trebamo ranije u naše rasprave o novim sektorskim politikama uključiti i gradove, zato jer nam i u njima treba snažna urbana dimenzija to ne bi smjelo dovesti do novog zakonodavstva, nego to treba značiti jedan kulturološki pomak u načinu rada Europske komisije. Smatram da je to od ključne važnosti zato jer komisija u svojem svojstvu pokretača novog zakonodavstva i također donatora sredstava treba E, shvatiti da su ovi interesi u igri u interesi Europe kada imamo više od 60% stanovništva koji, e, koji žive u gradovima a to će biti 70% do 2050. godine, dakle trebaju nam dobre urbane politike i želim e, priopćiti gospođi Vesfal da sam malo zabrinut jer ako pogledamo naziv glavne uprave kao što e, je navedeno, to je glavna uprava za urbanu i regionalnu politiku, ako pogledamo njihovu misiju, tu vidimo da e, to je i Regio, a u pismu gospodina e, Junkera, gospođe Kreša, nema nikakve nikakvog spomena o urbanoj politici. Mnogo se govori o gospodarskom rastu, no ne smijemo zaboraviti da su pokretači i gospodarstva i inovacija već danas, a da ne spominjemo budućnost, u gradovima. Dakle, trebamo govoriti o rasu, o novim radnim mjestima, o napretku i zato nam treba snažna urbana dimenzija. Zato pozivam povjerenika da prilagodi radni program komisije za 2015. godinu jer kako sam saznao jučer, oni su zapravo potpuno zanemarili urbanu politiku, a ne smijemo si priuštiti odgodu od jedne godine. E, sa savjetovanjem je pokrenut vrlo dinamičan proces i brojni dionici u Europskoj uniji čekaju sada potez komisije. Dakle, molim vas kolege, mislim da trebamo povjereniku Junkeru i, e, odnosno gospodinu Junkeru i povjereniku za regionalni razvoj jasno i glasno reći da ne želimo čekati još jednu godinu i da e, kada govorimo o zacrtavanju ciljeva, naša je obveza prema gradovima, prema regijama da to uzmemo u obzir i da počnemo praktično raditi na urbanoj politici na području energetske učinkovitosti, na području održive urbane mobilnosti i na području klimatskih promjena. Tu postoje brojni izazovi i mislim da je krajnje vrijeme da počnemo djelovati. Hvala vam lijepa i Ispričavam se. Mrs. Michelle is nema, pa prelazimo na gospođu Mana. Uh, Hvala gospođo predsjednice i gospođi Vestval na prvim idejama izvješća. Mislim do veljače da će biti puno konkretnije te izvještaj. Konkretno nama je zapravo ostalo toga da ovaj dokument ide u pravom smjeru i da se ne smijemo samo ograničavati na urbanu dimenziju kohezijske politike, već da moramo uzeti široku osnovicu strateški, politički, e, a i strukturno kako vidimo značenje gradskih struktura, urbanih struktura, e, ustanovljavanja institucija, jer su gradovi zapravo imaju potređenu ulogu i vrlo malu ulogu e, s obzirom na regije koje ih okružuju. Stoga mislim da bi se tu neke točke mogle konkretizirati izuzetno interesantno. Smatram pritom da u vašem prethodnom dokumentu da se gradovi puno ranije uključe u politički proces nego što je to do sada bilo u nastanak e, direktiva, uredaba i e, regulative. Mene bi zanimala kako tu konkretno mislite djelovati. Ja sam iz Austrije, e, imamo subsidijarnost i proporcionalnost koje se događaju u pokrajinskim parlamentima vrlo rano i koje su uključeni u politički proces i mogu na toj razini povući zelenu, crvenu, crveni karton. E, na evropskoj razini toga nema i u nekim državnim članicama toga nema. Da li krećete u tom smjeru? Mi zeleni bismo rado vidjeli neke elemente koje ste već napomenuli, ali još neke bismo naglasili u izvješću. E, neke ste e, napomenuli. Inkluzija, diversitet, urban rural link, Fali nam pojam e, održivosti. Vi ste ga u svom govoru kazali, međutim u dokumentu koji ste podastrili nedostaje. Mislimo da mora biti navedena i održivost sustainability kako za gradove u dobrim, tako i u lošim primjerima za održivi razvoj, odnosno neodrživi razvoj nekih gradova i nekih politika koji u nekim gradovima se zaista provodi i to mislimo da mora imati svoj značaj u dokumentu. Isto tako bismo se željeli e, da se pojača princip partnerstva. Kako se može prema novim regulativama koje su donesene u zadnjem sastavu parlamente, kako oni mogaju u konkretno izgledati, a isto tako i investicijski plan Jean-Claude Junckera sa ogromnim e, investicijskim volumenom gdje uopće nije bilo govora o partnerskim e, odnosima, odnosno investicije u partnerske projekte, kako se može uključiti i regionalna razina i civilno društvo koje sigurno je izuzetno važan faktor. Željela bih da se i civilno društvo e, spomene u javnim raspravama bi svakako trebalo u kohezijsku politiku uključiti i civilno društvo. Postoje različite mogućnosti da se ovo započne. Evo i moj glas je malo zapeo, možda je to vezano uz klimu u ovoj dvorani. Dakle, sve ono što lokalna razina i komunalna razina i programi e, sudjelovanja građanki i građana u svemu tome. Mislim da ste vi u vašem izvješću naveli dijelove toga, ali u, u pisanom obliku ne vidim e, mjere koje su s time povezane. Integrated uh, Territorial Investment, e, E, urbane inovativne akcije i tako dalje. Mislim da tu treba još malo pojasniti koliki je značaj ovih elemenata. Sve u svemu mogu kazati da je jako dobro da se e, govori o tome da gradovi dobivaju daleko veći manevarski prostor. To nije samo važnost političke strane, već i financijske i materijalne strane. Ja dolazim iz Beča, koja je izuzetno bogat grad i financijski bogat grad i vidimo koliko pakt paktos stabilnosti i rastu ima utjecaja na grad Beč a isto tako i izazove koji neki gradovi suočavaju počev od zaštite okoliša, e, klimatskih promjena, sve do pitanja druge naravi koje neće uspuniti uvjete iz Agende Europe 2020. Bilo bi dobro da se to u izvješću spomene, što znači da i mogućnost gradova da sami financijski djeluju ne samo u političkom, ne samo u komunalnom samoupravljanju, mi bismo željeli da se ipak u izvješće unesu svi ove elementi koje sam naveli i naravno nekoliko konkretnih prijedloga za rješenje. Hvala vam lijepo. Thank you. Hvala vama. Sada riječ dajem gospođi Demat. Buongiorno. Eh, Vi Dobar dan. S obzirom da i priopćenja komisije i kao i prve napomene izvjestiteljice ističu važnost gradova kao pokretača rasta i inovacija, naročito kada je riječ o socijalnim i kulturnim aspektima, želim predložiti sljedeće, takozvanu urbanu regeneraciju. Mislim, i s obzirom na i demografska razmatranja porasta gradova od sada pa do 2015. godine da je važno pokrenuti aktivnosti koje će revalorizirati središta brojnih glavnih e, gradova Europske unije i drugih gradova i da možemo iskoristiti također napušene zgrade koje vrlo često postaju geta u kojima ljudi loše i teško žive. Thank you. Hvala vam, gospodin Luer. Želite li vi uzeti riječ? Ukoliko ne, nastavljamo sa popisom govornika. Gospodin Čiku, izvolite. Hvala. Sa velikom pažnjom sam saslušao gospođu Westfal i Njezino me se izlaganje dojmilo zahvaljujući njezinoj sposobnosti da da odgovore na sva postavljena pitanja u izvješću. Mislim da je važno, ne banalno, istaknuti prvi aspekt, odnosno dvije e, trećine tkiva Europske unije se sastoji od gradova i zato mi se čini logičnim da gradovi trebaju imati jedan e, jednu programatsku ulogu, koordinacijsku ulogu, programatsku ulogu u odnosu na, e, izazove, na izazove s kojima se susreću ti gradovi. To su demografske promjene koje imaju korijenu u starim, drevnim problemima i zbog toga se gradovi nalaze u trenutku kada su između mogućnosti daljnjeg rasta i tereta koji predstavlja nezaposlenost u jednom gospodarskom trenutku gdje ne možemo osigurati nova radna mjesta i zbog toga gradovi ne mogu pružati usluge koje su u skladu sa njihovim dimenzijama. Dakle, postoji svakako nesrazmjer u prihodima imamo nove nezaposlene, nove siromašne i zbog svega toga moramo poduzeti svakako kvalificirane, ali i hitne mjere koje će odmah istaknuti naš horizontalni vertikalni pristup tome. Dakle, horizontalna dimenzija gradova se ne smije izvojiti u odnosu na E, regionalnu politiku, nacionalnu ili europsku politiku. Mislim da e, nam treba teritorijalna povezanost. Ja dolazim sa Sardinije, s jednog otoka, dakle. I mi proživljavamo određenu izoliranost u odnosu na teritorijalni kontinuitet. Dakle, trebamo pokrenuti razne mehanizme umrežavanja E, interneta, dakle instrumente koje će nam e, omogućiti da si zacrtamo nove ciljeve. Dakle, smatram nebitno kao što je u više navrata istaknuo odbor regija je e, potrebno ustrajati na jednoj temi, ali to rašlaniti i provesti u djelo. I to mora biti upravljanje na svim razinama. Dakle, trebamo razraditi jednu socijalnu, gospodarsku, kulturološku ideju koja će se usmjeriti na te dvije trećine stanovništva, ali se neće ograničiti samo na to. Dakle, treba staviti da naglasak na to, ali treba e, takva zamisao, takav pristup biti uključiv. next... Hvala vam. Gospodin Eterić, sljedeći riječ. Zahvaljujem. Kao i obično, sa zanimanjem sam e, saslušao govornike i slažem se da su gradovi pokretači rasta. Rekli ste da taj rast želite pokrenuti s nekim od naših planova. Samo nekoliko detalja me zapravo zanima o tome kako bi se to dogodilo. Očito ovdje se radi o e, rastu gradskih regija i konkretnih područja koja bi se zajedno spala kako bi se stvorile kohezn, e, kohezivnije regije, odnosno regije koje bi se lakše bilo zajednički u upravljati i kojima je bilo e, zajednički e, lakše raditi. Ja govorim konkretno o Birminghamu, dakle ja dolazim, spominjala se socijalna kohezija, klimatska promjena i cijeli niz drugih stvari i čini mi se da postoji moguća poteškoća. Jer ako je to sve nešto što sudjeluje na stvaranje takve gradske regije, hoće li novac poreznih obveznika biti na raspolaganju onima koji ne sudjeluju u svim direktivama i ukoliko se sudjeluju u svim direktivama, hoće li se na lokalnim izborima kroz demokratsku volju ljudi predložiti neki drugi set kriterija i hoće li se izgubiti podrška? Ukratko, tko bi pobjedio e, da li lokalna demokracija ili europska direktiva da dođe do takvog sukoba? Hvala vam, gospodin Van Nistelrooy. Zahvaljujem. E, trenutak za izvješćenu vlasti vlastitu inicijativu, odnosno kada bi do njega trebalo doći, je jedan politički trenutak. Za mene bi bilo bolje vidjeti što će učiniti nova komisija i kakav će zapravo biti utjecaj na horizontalnu koordinaciju općih jer imamo šest ili sedam potpredsjednika kojih će ovdje biti potrebno, koje će ovdje biti potrebno koordinirati. Dakle, prema onom što sam čuo, e, sustav već postoji, njemu se može raspravljati ali zapravo važno je što ćemo učiniti u sljedećem koraku i trebali bismo biti izravni u našem pristupu. Primjerice, imamo cijeli niz novih instrumenata, e, Junckerova komisija ih predlaže neprestano i čuli smo e, sjajna iskustva sa programom Jesika i to je nešto što smo mi uspjeli. Sada se to preuzima na jednom širom pristupu na jednoj široj razini i postavlja se pitanje gdje su zapravo trenutno gradovi. Prošli tjedan e, države članice predstavili su predloge koje poznajete. Mislim 1200 prijedloga ukupno za Junckerov plan, a koliki broj gradova su u tome, u tome sudjelovao. Dakle, moramo biti malo kritičniji prema našem načelu partnerstva. Što je zapravo, kakva je praksa koju koristimo i kakvo je to upravljanje na višestrukim razinama. Dakle, ukoliko u sljedećim mjesecima radimo na ovom izvješću, možda ćemo oko proljeća glasati, trebali bismo imati prijedlog onoga što je dogovoreno i gdje bi to trebalo biti nadodano, primijenjeno, promijenjeno. To je možda odlična prilika za gradove, slažem se s vama da je to jedan od, jedan od najvažnijih tema e, kojom se bavimo u proteklo razdoblje i trebali bismo se doista držati dalje toga. Hvala. Zahvaljujem gospodine Brila. jesam li dobro izgovorila vaše prezime? Brio. Zahvaljujem predsjedateljici. E, ja ću se malo daljiti od dosadašnjih tema zbog toga što smatram da Europska unija se uključuje u sve, osobito u stvari e, gdje je zapravo nije mjesto. E, ovdje govorimo o politici suradnje sa državama članicama, što imamo u četvrtom članku ugovora i što zapravo opravdava naš stav naspram Lisabonskom ugovoru. No ja ću malo pozvati na zdrav razum. Naime, kako možemo doista imati urbanu politiku u Europskoj uniji kada postoje toliki, toliki nesrazmjer između gradova pojedinih, između država članica. Ovdje govorite o programu Europske unije, iako nismo čak u mogućnosti u svojim vlastitim državama članicama posvetiti se e, urbanoj politici. U Francuskoj imamo velike gradove koji se zapravo udaljavaju od svega oko sebe i nismo se uspjeli uhvatiti u koštac s tim fenomenom, s tim fenomenom teritorijalne isključenosti. Trenutno imamo e, decentralizaciju i država nije u stanju nositi se sa time. Prigradska područja također se suočavaju sa stvarnim poteškoćama u smislu gospodarskog razvoja, u smislu prostornog planiranja i znam e, jednu općinu sa 20.000 stanovnika gdje zapravo se radi na jednom urbanom planu koji se stavljaju ljudi koji su potpuno odvojeni, nepovezani sa svakodnevnom stvarnošću, situacijom na terenu. U Francuskoj, dakle, imamo e, departmane i komun kao razine upravljanja, a ono što smo čuli gospođe Westfall je da nam je potreban jedan koordinirani pristup za gradove. Ja ne mislim da je potrebna tolika koordinacija koliko jedan snažniji pristup. I žao mi je što to moram reći, ali Europska unija nije ta koja bi nama trebala diktirati djelovanje na tom području. Dakle, mi imamo lokalno izabrane, demokratski izabrane e, vođe koje su dobili mandat svojih birača i na tim ljudima, na tim izabranim službenicima je da provode i da budu odgovorni za ovakvu vrst politika. Dakle, gospođa je spominjala novi zakon koji zapravo ide suprotno našem suverenitetu. I ne mislim da bi Europska unija imala pravo da se upliče u rad lokalne vlasti. Eto, to bi bili moji e, razmjerno kritični komentari. Hvala vam. Zahvaljujem. E, gospođa Maletić, izvolite. Hvala vam lijepo. Ja u potpunosti podržavam potrebu za pripremu konkretnih urbanih politika i smatram da je jedan veliki problem bio naglašen prošli put tijekom sastanka e, našeg odbora kada smo imali sastanak o pripremnim aktivnostima na razini država članica za novu kohezijsku politiku 2014. do 2020. I tijekom prezentacije naglašeno je da u operativnim programima, dakle u strateškim dokumentima koje su pripremile države članice, ne spominje se previše urbana politika. I to je problem, jer to je bio jedan od zahtjeva u legislativi. Dakle, pozitivni primjer koji je uključen bila je Poljska i tako zapravo e, smo prezentirali jedan strateški dokument. No za pametnu specijalizaciju rok je 2016. i bilo bi dobro zatražiti države članice da prošire svoje strateške dokumente i da dodaju i urbanu politiku u njih. Dakle, sada kada se radi i priprema pametna specijalizacija do kraja 2015. bilo bi dobro zamisao posvetiti to vrijeme pripremi dodatne urbane politike temeljene na načelu partnerstva. Slažem se u potpunosti da nam je potrebno primijeniti to kako bismo imali kvalitetnije dokumente i još uvijek imamo određeno vrijeme na raspolaganju kako bismo to promijenili, kako bismo to pridodali našim strateškim dokumentima. I naglasila bih još da cilj nije e, definirati politiku državama članicama i gradovima, već dakle ne želimo naređivati, već pomoći gradovima da razviju bolje uvjete za življenje. I to je ono na čemu moramo insistirati. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rujas, izvolite. Ja bih eh, želio, eh, gospođo predsjednice, predstaviti svoje gledanje povezano s ovom temom. Urbana politika je izuzetno važna i zaista zastupam mišljenje da se ustoliči urbana agenda, ali izvjestiteljica i neki kolege su napomenuli, ne smije se to događati na uštrb e, svih onih e, regija izvan gradskih područja. Mi znamo da gradske politike su zaista problematika kojom se svi moramo baviti, jer sve veći broj ljudi živi u gradovima. Međutim, želim podsjetiti isto tako na činjenicu, a to je fenomen koji se je na neki način događao ili koji je nastajao e, zbog odlazaka ljudi iz ruralnih područja u velikim gradovima, megagradovima, e, stanovništvo je sve e, šire i veće, dok se u ruralnim područjima događa nestanak e, određenih područja što se stanovništva tiče. I tu moramo naći simetriju između ova dva prostora. Moramo biti zaista oprezni kada ne bismo pripazili na činjenicu što se tu točno događa. Bićemo u budućnosti pred velikim problema, imamo zaista velike demografske već sada problema, problemi historijskih centara, nastanak getoizacije u gradovima, moramo zaista paziti da se e, i u historijska gradska središta vraća stanovništvo, da ne ostavljamo ta područja prazna, ne smije se isto tako događati da to bude na uštrb pražnjenja ruralnih područja. Stoga bih želio svakako još jednom istaknuti da je to problematika koja je izuzetno važna, da se njome pozabavimo i sigurno je važno da istaknemo sve ove poteškoće koje će u moraju biti na neki način puno svjesnija dovedena u gradskim urbanim područjima. Madame Bresso, the floor is yours. Hvala, gospođo Bresso, imate riječ. Zahvaljujem predsjedateljici. To sam se mhm. e, Želim iznijeti neke kratke napomene i želim se ispričati kolegici za to jer nisam uspjela doći na vrijeme i čuti njezino izlaganje i to moram pripisati prometu u Briselu. Imam jednu prvu napomenu koja proizlazi iz izdavanja dokumenta o kohezijskoj politici. Naime, tijekom krize je postalo očito da su ruralna područja otpornija od urbanih područja na krizu. Mislim da to opravdava važnost koja se, koja se pridaje posebnoj politici za urbana područja, zato jer će oporavak od krize morati se usmjeriti upravo na ona područja koja su najviše pretrpjela. Druga napomena, a to su već e, iznijeli i prethodni govornici, je da imamo raznoliku situaciju. Imamo velika urbana područja koja imaju i vrlo složena predgrađa, to su zapravo velika područja oko metropola i u tim e, urbanim politikama trebamo voditi računa o ovim e, prigradskim e, područjima zato jer je upravo se tamo kriza najteže osjetila. I također želim reći gospodinu ono naravno ako oni smatraju da im to nije potrebno, niko ih ne prisiljava da se koriste europskim politikama, mogu naći sredstva za to na druge načine. Međutim, e, mislim da bismo trebali pokrenuti jednu politiku ulaganja urbana područja, kao što čini upravo Europska unija. S druge strane, postoje urbana područja koja imaju značajno ruralno okruženje, okolicu. I o tome također treba voditi računa, zato jer poljoprivreda koja se odvija u blizini urbanih područja bilježi značajan razvoj i može predstavljati dodatni e, poticaj za razvoj tih ruralnih područja. Dakle, time želim reći da imamo različite oblike razvoja urbanih područja gdje s jedne strane poljoprivredna politika može dati značajan doprinos rastu ovih područja i izbjegavanju onoga što se dogodilo u metropolitanskim područjima, odnosno pojave značajno složenih e, prigradskih područja, a s druge strane imamo već postojeća takvu složenost u prigradskim područjima oko metropolitanskih gradova gdje se kriza uglavnom najviše osjetila. No kada je riječ o većini gradova, ako one imaju E, dobar odnos sa svojim e, okolnim e, ruralnim područjima to može koristiti i kod oporavka. I na kraju želim istaknuti sljedeće, a to je možda očito svima, ne možemo izdvojiti gradove od okolnog teritorija. Dakle, važno je da se urbana politika poveže i sa drugim politikama, ali to je nešto što vrijedi za sve. I posljednja napomena, dakle, iščitavajući izvješće o koheziji, a to ću istaknuti i kasnije u svojstvu izvjestiteljice u Sjeni, možemo zaključiti da u svim novim zemljama članicama se e, razvoj usredotočio uglavnom u glavnim gradovima, dok su ostala urbana područja u neku ruku još isključena iz razvoja koji proizlazi iz korištenja europskih fondova. Stoga bi trebalo razraditi jednu urbanu politiku koja se neće usredotočiti samo na najvažnije gradove, nego će uzeti u obzir gradove srednje veličine ili srednje do velike gradove koji su međutim ipak značajan potencijal i također vrlo često moraju se nositi sa problemima prenamjene recimo industrijskih e, pogona, pogona teške industrije. Dakle, jedna takva politika bi se morala razmotriti zato jer e, inače se nalazimo u opasnosti da se samo u glavnim gradovima koncentriraju sve usluge, a s druge strane opustojušu se druga područja e, tih e, zemalja, naročito manjih ili srednjih zemalja članica Europske unije, gdje postoji glavni gradovi koji koncentriraju sve u svoje ruke i mislim da bi u tome upravo mogla imati glavnu ulogu kohezijska politika. Zahvaljujem gospodin polček. Hvala vam. Ja bih se nadovezao na ono što je rekla gospođa Brašova i gospodin Lu. Jer e, smatram da se zapravo radi o migraciji koja utječe na sve ovo. Svi znamo o prognozama i znamo da bi to moglo biti pogubno na ruralna područja. I moramo razmotriti E, da kada ti snažni migracijski tokovi se i dogode, da bi to doista moglo značiti velike socijalne probleme za e, ona područja gdje stanovništvo odlazi. I zamolio bih izvjestitelje da se pozabave i utjecajem tih migracijskih tokova na e, promjene u broju stanovnika. Imamo oko 1500 općina u Češkoj i ovaj problem je trenutno značajan kod nas. Statistički podaci e, trenutno ne pokazuju to, ali unutar jedno desetljeće to bi se moglo dramatično promijeniti. I zamisao da oko 2 milijuna ljudi bi se mogli preseliti iz ruralnih područja u gradska, urbana područja, to je katastrofalno za našu poljoprivredu, i moramo se pripremiti na tako nešto, na takve promjene. E, naravno, ne želim dovoditi u pitanje ulogu gradova, no također bismo se trebali usredotočiti na taj utjecaj e, migratskih tokova u budućnosti. Zahvaljujem, zastupnica Vord. E, hvala vam. Ja predstavljam sjeverozapad Engleske, e, gdje su veliki gradovi Liverpool i Manchester, ali isto tako vrlo e, ruralna područja Cambria, Lancashire i jedno obalno područje. I ne bismo se trebali vezati uz zamisao da urbano znači isključivo e, velike gradove. Ovdje mislimo i na manje gradove, tu se uključuje, tu se misli i na neka tržišna središta i vjerujem da je posao europarlamentarca da se pobrini da svi centri naseljeni, sela, gradovi, veći, manji, da svi profitiraju od europskih politika i europskih investicija. Naš je dakle posao pobrinuti se da lokalne vlasti, e, poslovna zajednica, da se svi e, udruže i pripreme ovakve investicijske pakete kroz koje će se pobrinuti da naši birači iskoriste prednosti svih ovih nevjerojatnih mogućnosti, kao što je bio slučaj u prošlosti. Manchester, Liverpool uh su profitirali upravo od eh, novca iz regionalnog razvoja, a ruralno područje Kambrije je ključno. Eh, u petak sam posjetila poslovnu zajednicu Kambrije i način na koji se europske investicije usredotočuju na periferna područja e, i pružuju im jedan prozor u svijet je nešto što je od ključne važnosti. To nam daje također veliko osjećaj ponosa. Dakle, željela sam reći birači koje ja zastupam i u ruralnim i u gradskim područjima, njima je vrlo stalo da se novac za regionalni razvoj iskoristi na odgovarajući način, da njihovi zabrani predstavnici doista naporno rade na tome da te investicije dođu na prava mjesta. Hvala vam, zastupnica Kreju. Hvala gospođo predsjednice. Kratko bih se samo javila zbog toga što na neki način ova e, rasprava nam se razvodnjava. Imamo izvješće i želimo dakle doprinijeti jednim našim izvješćem. To je dobro, urbana politika jer zaista tu upiremo točno u onaj centralni dio vezano uz DG, regio i urban i nedostajuće stvarne urbane politike e, unutar opće uprave mislim da je izuzetno važno, pa ne znači to da u nekim drugim područjima nema važnih eh, koraka napred. Međutim, ako odbor smatra da se razgovara i o ruralnim područjima ili podastreti izvješće ili suradnja između ruralnih i urbanih područja, tada onda to moramo i učiniti. Međutim, sada imamo izvješće o urbanoj politici koje je ova politika upravo e, postavila se sva pitanja koja su potrebna. Mislimo da gradovi daju velik doprinos zaštiti okoliša i zaštite e, u području istraživanja i tehnologije, isto tako u smanjenju emisija CO2 a To su sve polja i područja koja se na neki način kreću oko nas, međutim fali nam jedan jednoznačni odgovor komisije što oni podrazumijevaju pod urbanom agendom. Mislim da je izvještaj uistinu potreban kako bismo započeli jednu raspravu koja će trajati u idućih četiri godina i ta rasprava je zaista i potrebna i bilo bi dobro da se usredotočimo i zamolila bih izvjetiteljicu i podržala bih i izvjetiteljicu da krene putem kojim je i kanila krenuti. Sve ostalo o čemu je ovdje bilo riječ, pa sigurno da ćemo imati izvješće o demografskom razvoju, jer je to naravno važna tematika. Isto tako i e, bijeg stanovništva iz ruralnih područja, to je izuzetno važna tema na europskoj razini, a isto tako je to važno s obzirom na razvoj i ruralnih i gradskih područja. Zbog toga ovaj izvještaj gospođe Westfall zaista se moramo usredotočiti na urbanu politiku. Much, Mr. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Štovane Kolegice i kolege, dame i gospode, politika za gradove, to je jedna politika e, koja obuhvaća problematiku. Svi oni koji su danas e, govorili ovdje imaju pravo. Naravno, možemo razviti dobar alat kako bismo e, realizirali ovu urbanu politiku. Naravno da smo svi suglasni da mora postati politička linija, to mora biti političko usmjerenje koje će se E, na neki način e, naći i u svim ostalim područjima koje će obrađivati Europska komisija. Definicija koja bi već godinama i koje gospodin Olbrich spominje, a to je da je to funkcionalna narav, gradovi nisu otoci ne mogu funkcionirati na izoliran način. Ako govorimo o urbanoj politici, ako govorimo o politici u korist rasta, i zapošljavanja, onda moramo s druge strane pocrtati ovo pitanje, a često puta je iznijeto da je to e, kompatibilno sa svime onime što se događa u perurbanim regijama i u ruralnim područjima. Lokalne samouprave moraju surađivati, a isto tako riječ je o tome da stanovnici u gradovima i okolnih područja moraju međusobno komunicirati. Riječ je o radnim mjestima koje se nalaze u gradovima, riječ je o stambenim naseljima, širenju gradova. Ne postoje jednostavan, e, jednoznačan pojam gradskog područja. Ključ svega jest funkcionalnost. Ukoliko pragmatično pristupimo ovoj problematici, onda moramo stvoriti i preduvjete kako bismo na lokalnoj razini imali dobru i uspješnu suradnju i kako bi svi zajedno profitirali od onog što će predstaviti Brisel. Hvala vam gospodine Albrecht. E, hvala. Nakon svih govora, ako mi gospođa Westfall dopusti, rekao bih samo jedno važno pojašnjenje. Regionalna politika nije politika regije. Radi se o politici za regije urbana politika za koju se mi borimo nije politika gradova. Nitko ne želi plitati se u gradove. To je potpuno pogrešno shvaćeno. Na europskoj razini nitko ne želi baviti se gradovima. Ovo je politika za gradove. Dakle, kako im pružiti podršku. Mi smo učinili sve što možemo kako bismo motivirali države članice, vlade, da veću neovisnost i mogućnost donošenja odluka daju upravo gradovima. Dakle, Europska unija je prisilila države članice da daju veći prostor gradovima i to je naša politika, a ne intervenirati na razinu grada, što naravno spada pod subsidijarnost. Zahvaljujem. Da li se još tko javlja na riječ od zastupnika, odnosno članova odbora? Ukoliko ne, e, daću predstavniku komisije priliku da predstavi mišljenje komisije. Gospodin Piskort, izvolite, imate riječ. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospođo predsjednice, i želim zahvaliti također članovima odbora Regi. Sa velikom sam pažnjom saslušao vaša izlaganja i vašu raspravu. Mi smo sada u postupku dovršenja sažetka javne rasprave koja je pokrenuta o ovom priopćenju koje je objavljeno u srpnju i javna rasprava se održala sve do kraja rujna i zaprimili smo više od 220 doprinosa u raspravi. Više od polovice zemalja članica je iznijelo svoje mišljenje i svoje stavove i dobili smo također mišljenja brojnih eh, institucija i udruga. Imali smo tu i mišljenje odbora regija i također gospodarskog i socijalnog odbora, a također očekujemo i vaše izvješće sa nestrpljenjem. Međutim, još nismo dovršili pregled ishoda javne rasprave no ipak postoje jasne naznake da trebamo još mnogo toga učiniti kako bismo bili spremni postići ono što se od nas očekuje. Što time želim reći? Mnogi od vas su rekli da europska politika ima proturječni učinak na gradove. Vodi se sada e, rasprava o tome kako bolje uzeti u obzir potrebe gradova u osmišljavanju europskih politika. Zapravo je to pitanje metodologije. Raspolažemo li dobrom metodologijom koja će nam omogućiti da uzmemo sve te potrebe u obzir kada ocjenjujemo strateški učinak naših političkih inicijativa. Znam da to nije uvijek slučaj i znam e, da se odbor regija zanimao za te aktivnosti i htjeli bismo raspolagati boljim uvidom u to kako bismo bolje mogli analizirati učinak naše politike na gradove. Iz javne rasprave je proizišla jasna poruka, a ta je da treba poboljšati koordinaciju u pristupu raznih službi komisije urbanom razvoju i to smo također čuli od vas danas. Mi to shvaćamo vrlo ozbiljno i u komisiji imamo međusektorsku skupinu za urbani razvoj. To nije tijelo koje samo razmjenjuje mišljenja o inicijativama u urbanoj politici, nego nam i prije same rasprave daje svoj doprinos o tome kako izbjeći proturječan učinak i postići bolju dosljednost. I uvjeravam vas da e, izmjena naziva glavne uprave nije samo uljepšavanje, nego komisija je doista predana postizanju očekivanih ciljeva, a kako bi to učinila na odgovarajući način mora odraditi domaću zadaću i naravno izvijestiti odbor o napredovanju svih radova. Na kraju želim istaknuti da ćemo pomno proučiti izvješće koje ćete vi podnijeti i komisija će na njega odgovoriti i reagirati. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala vam lijepa. Mi ćemo pratiti sve radove i poduzete napore u komisiji i razvoj situacije. U opisu našeg posla je izrada također izvješća na vlastitu inicijativu i nadam se da će današnja rasprava biti konkretan i konstruktivan doprinos radu izvjestiteljice i izvjestitelja u Sjeni. Očekujemo da ćemo imati izvješće do veljače i u prvih nekoliko iduće godine ćemo biti spremni za raspravu. Gospođo Vestval, imate riječ, ispričavam se. Hvala lijepo, vrlo kratko. U okviru svake rasprave, a mnoštvo doprinosa bilo, pokazali su upravo koliko je važna tematika urbane agende. Potpuno jasno i dvosmisleno želim naglasiti, a što sam i žao mi ako kolegice i kolege od samog početka nisu mogle biti prisutne. Meni ovdje u odboru izuzetno stalo do toga da nikada i ni u kom slučaju ne razdvaja ruralno i gradsko područje područje. Grad je ovisan o okolnim područjima, ruralnim područjima, kao i obrnuto. To je jedno zajedništvo, to nije protivnost. sve političke rasprave koje imamo, pokušavamo to objediniti i upravo na tim osnovama. U raspravi ne smijemo ići u tom smjeru. U Bez obzira koliko je grad velik, ne radi se o megapolisima, radi se o malim, i srednje velikim gradovima koji su motor pojedine regije koje isto tako profitira i ovo ruralno područje, da li je to poljoprivreda ili bilo koja druga djelatnost, upravo o tome riječ, kao što je Jan potpuno jasno naznačio gradovi, bez obzira na svoju veličinu, pa makar imali samo 3000 stanovnika, i to mogu biti gradovi, jer same regije mogu odlučiti što je to i koja veličina grad mora imati. Gradovi u budućnosti bi zaista morali imati mogućnosti e, same donositi mjere i same dolaziti do financijskih sredstava. To je bila rasprava koju smo imali na razini strukturnih fondova, a isto tako i općim uredbama. Države članice su uvijek iznova isticali da ne želimo, međutim mi kao Europski parlament moramo inzistirati na tome da se gradovima pruži ovaj instrument. Da li će oni koristiti te instrumente, to će odlučiti sami. Međutim, mogućnost im se mora pružiti i zbog toga imamo ovaj izvještaj i rasprava je pokazala, to je izuzetno važan izvještaj, kako ćemo u konačnici unijeti koje e, elemente, radujem se suradnji sa koizvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni, jer mislim da je to odgovor za sve gradove na, u čitavoj Europi. Hvala vam lijepa. Hvala. Evo, to je bio dobar zaključak za našu današnju raspravu i želim vam e, mnogo uspjeha u vašem daljnjem radu. Naša sljedeća točka na dnevnom redu je također razmjena gledišta o izvješću na vlastitu inicijativu svake godine. Komisija objavljuje kohezijsko izvješće i šesto kohezijsko izvješće razmatra prethodnu generaciju izvješća o razdoblju 2007-2013 i utvrđuje da je kohezijska politika pretrpjela zbog pada u javnim ulaganjima nakon početka krize i postoji sada također sve veća težnja ka sve većim razlikama između regija. I ovo izvješće također razmatra sljedeću generaciju politika za sljedeće programsko razdoblje i također nastoji utvrditi način kako možemo prijeći sa velikih projekata na promicanje energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća. Naš izvjestitelj, gospodin Dojić, će iznijeti svoje početno razmišljanje o E, izvješću komisije i podnijet će izvješće do veljače i vjerojatno ćemo o tome glasovati u svibnju. Ovdje imamo predstavnike komisije iz e, glavne uprave Regio i glavne uprave Employment za zapošljavanje iz DG Regio, gospodin Angel Katalina Rubjanesa iz DG Employment, gospođa Koleva no, prvo dajem riječ eh, gospodinu Dojču koji će iznijeti svoje zaključke. Hvala. Gospođo predsjednice, uvaženi kolege, Izvješće o kohezijskoj politici Europske komisije je važan dokument eh, i možemo reći da su to miljokazi u povijesti kohezijske politike. Peto izvješće o koheziji je objavljeno u studenome 2010. godine, a sada smo prešli na razdoblje nakon 2014. godine. Od siječnja 2014. godine svjedočimo duboko sežnim promjenama u kohezijskoj politici. Sada Parlament razmatra šesto kohezijsko izvješće i kao i prethodno izvješće riječ je o značajnom dokumentu i mislim da nam ovo šesto izvješće nudi izvrsnu priliku kako bismo podali novi zamah, novi zalet našoj kohezijskoj politici. Članak 170. ugovora o financiranju Europske unije nalaže da komisija parlamentu, odboru regija i odboru za e, gospodarska i socijalna pitanja podnese prijedloge za ostvarenje kohezijske politike i teritorijalne suradnje. A sada imamo ovu razmjenu gledišta o e, šestom izvješću. Ovo izvješće se usredotočuje na regionalnu politiku i na štetne posljedice gospodarske i financijske krize. Izvješće također povezuje kohezijsku politiku sa ciljevima strategije Europa 2020. godine. Kohezijska politika se pokazala neophodnom zato jer je pridonijela oblažavanju negativnih posljedica gospodarske krize u brojnim zemljama članicama. U tim zemljama članicama strukturni kohezijski fondovi su glavni izvor financiranja jer no, silom prilika su se morala smanjiti nacionalna ulaganja zbog visoke stope zaduženosti zemalja. Dakle, učinci krize bi bez toga bili još gori. No, unatoč pozitivnih učinaka kohezijske politike, gospodarska kretanja su se usporila i kriza je ojašala, naročito u regijama koje kasne sa razvojem. Osim toga je kriza dovela do poteškoća u postizanju ciljeva strategije Europa 2020. Dakle, kohezijska strategija je ključni instrument, ključni alat za postizanje konvergencije i njezin doprinos u tom smislu je bio doista ključan. Uvaženi kolege, dakle, s obzirom na sve do sada rečeno, želim e, iznijeti dva temeljna zaključka iz čime ću započeti svoje izvješće i na to ću se usredotočiti u svojem radu. Kao prvo, treba stati na kraj problemima sa likvidnosti. Trebamo ponovno pokrenuti rast u prethodnom programskom razdoblju. svjedočili smo kašnjenju u plaćanjima u iznosu od 23,4 milijarde i to je potkopalo vjerodostojnost kohezijske politike. Ponavljam, kohezijska politika je od ključne važnosti zato jer je ublažila posljedice krize i ona podržava također i postizanje ciljeva strategije Europa 2020. No, vratimo se kašnjenju u plaćanjima. To dovodi do kašnjenja također i u provedbi kohezijskih e, programa i opterećuje nacionalne proračune. Kriza u plaćanjima u razdoblju od 2007. do 2013. godine dovodi do kašnjenja u provedbi programa u narednom programskom razdoblju i to ima značajne posljedice po proračunu i također e, ugrožava vjerodostojnost kohezijske politike. Pažljivo trošenje kohezijskih sredstava ne podrazumijeva samo da se ta sredstva uredno troše, nego podrazumijeva i činjenicu da se računi moraju platiti. Vratimo se sada glavnom cilju kohezijske politike, odnosno promicanje konvergencije u svim područjima Europske unije, naročito u onima koja kasne u razvoju. Ciljevi kohezijske politike su dodatno razrađeni s vremenom zato jer su donesene i nove strategije i sada prepoznajem jedan trend što znači da se kohezijska politika koristi samo kako bi se ostvarili ciljevi strategije Europa 2020. i to kretanje prepoznajemo i u šestom kohezijskom izvješću, iako se izvješće poziva i na činjenicu da se kohezijska politika mora vratiti svojim izvornim ciljevima, odnosno smanjenju različitosti u razvoju. Dakle, trebamo poraditi i dalje na tom izvornom cilju i također Europska unija pomoću kohezijske strategije mora također ublažiti razvojne razlike između regija. Treba istaknuti da pametnim korištenjem sredstava moramo omogućiti također i sklapanje boljih partnerstva, odnosno u svojem izvješću ću unijeti još jedan element, to je osvrtanje i na budućnost kohezijske politike. Okvir kohezijske politike moramo dobro ocrtati i to trebamo uklopiti sa investicijskim planom gospodina Junkera koji iščekujemo do sredine 2015. godine. Očekujemo 215 milijardi eura ulaganja za poboljšanje konkurentnosti, poboljšanje infrastrukture i za politiku zapošljavanja. I kohezijska politika također ima slične ciljeve ovima navedenima i također raspolaže sličnim sredstvima za sljedeće programsko razdoblje od 225 milijardi. Dakle, trebamo povezati Junkerov plan i kohezijsku politiku. U sljedećem e, programskom razdoblju za 2014-2020 već e, imamo na samom početku problem e, usvajanja ove politike i odobravanja iste. Sada se trebamo usredotočiti na njezinu provedbu. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da će 2019. godina biti prekretnica, tada ćemo imati novi saziv parlamenta i novu Europsku komisiju i te dvije nove institucije će morati dovršiti strategiju Europa 2020. Novi parlament i nova komisija će se također morati pozabaviti razradom novog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. godine. Dakle, pred nama su doista ključni izazovi s kojima se moramo suočiti. Naravno, postoje ograničenja u smislu sredstava, ograničenja koja nalaže proračun, ali moramo već razmišljati o kohezijskoj politici nakon 2020. godine. Ja sam uvjeren da zajednice i njihova e, dobrobit e, trebaju biti u središtu kohezijske politike i nakon 2020. godine. Šesto kohezijsko izvješće je doista opsežan e, dokument tako da će i u moje izvješće ući brojni aspekti, no stavit ću naglasak na one mjere koje donose opipljive rezultate u korist naših državljana i koji imaju također i neizravan utjecaj na druge politike. Osim toga, investicijska sredstva se moraju povezati sa sredstvima koja su prisutna u nacionalnim proračunima. Naravno, nalazimo se u teškoj gospodarskoj situaciji i u svim slučajevima obustave financiranja zapravo trebamo imati jasnu situaciju, jasan pregled situacije. Europski parlament očekuje naravno da bude pravovremeno obavješten o svim razmenama mišljenja koja će se održati o tome u budućnosti. I kada je riječ o zapošljavanju, želim se posebice osvrnuti na to. Zaposlenost je nerazdojiva od pitanja malih i srednjih poduzeća i također obrazovanja i osposobljavanja mladih. Trebamo uvidjeti činjenicu da trebamo na optimalan način koristiti instrumente kohezijske politike za promicanje zaposlenosti i stvaranja novih radnih mjesta. Uvjeren sam također da trebamo dati novi zamah kohezijskoj politici u razdoblju 2014-2020 jer ćemo samo na taj način moći osigurati optimalno korištenje sredstava koja su nam na raspolaganju i samo ćemo tako moći osigurati da e, strukturni investicijski fondovi uz pomoć sredstava iz nacionalnih proračuna postignu svoj optimalni učinak. E, sada sa nesepljenjem očekujem vaše mišljenje o ovom kohezijskom izvješću. Naravno, ovo je tek početak rasprave o tome i također iščekujem sa velikim nestrpljenjem i našu suradnju u sljedećim mjesecima. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju, a sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni i riječima gospođa Breso. Hvala. Ja ću krenuti sa jednom prvom napomenom i razmišljanjem što proizlazi iz onoga što je rekao kolega Dojić. Kohezijska politika do početka krize je ublažavala razlike u Europi, dakle osigurala je smanjenje tih razlika i pomogla je u podizanju prihoda. Dakle, to su značajni doprinosi. No, od 2008. godine situacija se promijenila u potpunosti, tako da od tog trenutka jačaju razlike između regija i još ne raspolažemo svim e, podacima od samog početka krize i zbog toga su se po brojnim pokazateljima udaljili od nas od mogućnosti postizanja ciljeva i strategije Europe 2020. godine. Osim toga, kriza je najviše zahvatila urbana područja, dok su ruralna područja pokazala veću otpornost. Dakle, Opravdano je da se kohezijska politika sada više usredotočuje na obnovu urbanih područja. Zatim, treće, razmatranje. Postignu si dobri rezultati u smislu obrazovanja, istraživanja i razvoja, no ipak inovacijski kapaciteti su prisutniji u onim snažnijim, razvijenijim regijama i to je problem zato jer ništa ne pokazuje naznake širenja takvih kapaciteta na udaljenije regije i također ćemo i o tome morati voditi računa u novoj kohezijskoj politici i pri usmjeravanju iste. Nemam još mnogo toga za dodati, kao što je rekao već i kolega Dojić. U većini zemalja članica kriza je prisilila zemlje da smanje ulaganja i to u suštini znači da u brojnim regijama ulaganja vezana za kohezijsku politiku su, ako ne jedina, onda barem prevladavajući e, dio ulaganja. I to je u suprotnosti sa načelima jedne politike koja ne smije predstavljati zamjenu, nego jednostavno dopunu. Dakle, u opasnosti smo da kriza dovede do jedne kohezijske politike koja će zamijeniti ona ulaganja koja bi zapravo trebala ostvarivati države. O tome bismo trebali također razmisliti sa novom povjerenicom. Zatim, s godinama je kohezijska politika prerasla u politiku koja se obraćala samo manje razvijenim e, regijama u politiku koja obuhvaća i razvijenije regije, ali regije koje se i teže prilagođavaju razvoju situacije. mislim da je tome pridonio i parlament koji se upravo zalagao za to da kohezijska politika bude regionalna politika za sve. Bacimo sada pogled u budućnost. Trebali bismo za budućnost upamtiti da je važno stvarno primijeniti načelo višerazinskog upravljanja, odnosno multi-level governance, a to znači da se ne smijemo zadržati samo na regijama, nego, kao što je rekla kolegica Westfal, trebamo više uključiti i gradove u programiranje nove kohezijske politike, a ne samo u korištenje sredstava. No, riječ upozorenja. Postoje dva problema, odnosno opasnost od recentralizacije u ruke država koje upravo zato što imaju manje investicijskih sredstava na raspolaganju žele zadržati ta sredstva u svojim e, rukama, ali to je nacionalna, ne regionalna politika. I druga opasnost je vezana upravo uz pitanje makroekonomske uvjetovanosti. Nažalost, isključio se mikrofon. Dakle, regije e, koje su uključene e, u tu politiku e, mogu sudjelovati i u ocjenjivanje makroekonomske uvjetovanosti. Dakle, za sljedeće razdoblje je izazov sljedeći. Dakle, treba ćemo ne samo provjeriti da su sredstva utrošena, nego i postignute rezultate zahvaljujući utrošku takvih sredstava. Zatim, na sve regije treba proširiti inovacijske kapacitete i sposobnosti i treće, a tu se nadovezujem na ono što je rekao kolega Dojč, s čime se slažem, treba kohezijsku politiku povezati sa Junkerovim planom, jer kao što je poznato, tim planom se nastoji potaknuti povezanost Europe i na prometnom planu i na planu pametnih mreža, dakle energetske povezanosti i na planu digitalne informatičke povezanosti, široko pojasnim komunikacijama. Dakle, ako takva ulaganja budu dobro povezana sa kohezijskom politikom, onda će ona ublažiti razlike u Europi zato jer brojne takve razlike proizlaze ne samo iz lokalnih problema, nego i iz nemogućnosti udaljenih regija da budu povezane sa onim razvijenijim regijama. Znači, mislim da bismo mi svi trebali se zalagati za bolju usklađenost e, velikih ulaganja u Europu i kohezijske politike. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Tomašić. Izvolite. Hvala lijepa. U šestom kohezijskom izvješću daje se temeljit uvid u dodatnu vrijednost kohezijske politike Europske unije, koja je vrlo bitan izvor ulaganja u ekonomski rast i društveni napredak svih 28 članica Unije zbog dugotrajne gospodarske krize i pada javnih ulaganja mnoge regije nisu bile u stanju doprinijeti ispunjavanju glavnog cilja strategije europa. two thousand and twenty a to je seventy five zaposlenost stanovništva u dobi od twenty do sixty four godine do. two thousand and twenty europski strukturni i investicijski fondovi su ključni instrumenti za ispunjavanje ciljeva strategije europa. two thousand and twenty u svrhu što efikasnijeg korištenja sredstava za novo razdoblje potrebni su snažni mehanizmi upravljanja i koordinacije na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osigurala usklađenost između programa. ovim putem pozdravljam osnivanje nove radne skupine u glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku koja će državama članicama pomagati u iskorištavanju sredstava iz fondova europske unije iz prethodnog proračunskog razdoblja do kraja. two thousand and fifteen kao i dugoročnim izazovima kako bi se izbjegla spora provedba novih programa u razdoblju od. two thousand and fourteen do. two twenty republika hrvatska je nažalost na posljednjem mjestu po pitanju korištenja europskih sredstava i to s velikim zaostatkom za ostalim državama članicama. gotovo sve države članice iskoristile su fifty i više posto dodijeljenih sredstava u razdoblju. two thousand and seven two samo je hrvatska na niskih twenty one posto sukladno tome svako područje ulaganja trebalo bi se temeljiti na dobro uobličenoj strategiji što uključuje postupak razvijanja vizije prepoznavanje prednosti u tržišnom natjecanju određivanju strateških prioriteta i iskorištavanje pametnih odluka kako bi se za svaku regiju postigao maksimalni razvojni potencijal na znanju i kako bi se izbjegla neiskorištenost dostupnih sredstava. Hvala Thank you. Van Van Miltenburg. Zahvaljujem. Naravno, šesto kohezijsko izvješće daje jedan pregled proteklog razdoblja, no isto tako i pregled izazova koji su pred nama. Prošli smo kroz kritično razdoblje Eh, sa gospodarskom i financijskom recesijom i isto tako smanjenje u javnim investicijama te povećanje osobito zaposlenosti mladih. Tako da izazovi koji su pred nama su doista iznimni. Mislim da je vrlo dobro što se težnja preusmjerila sa investicije infrastrukture na veću podršku malim i srednjim poduzetnicima, inovaciju, dakle nove oblike inovacije u polju socijalne uključenosti, zapošljavanja, socijalnih politika. S druge strane, vjerujem da ukoliko si želimo postaviti ciljeve, da bismo ih trebali konkretnije definirati. Dakle, potreban nam, potreban nam je e, pametniji pristup u smislu konkretniji, mjerljiviji, realističniji i sa vremenskim okvirom. Dakle, nadamo se da će sedmo kohezijsko izvješće dati pregled sa konkretnim rezultatima zbog toga što nam je potrebna politika koja je više usmjerena na rezultate. Istaknuo bih nekolicinu stvari, vjerujem da smo na pravom putu, moramo još naravno pričekati da vidimo kakav će biti rezultat toga i vidjeti koji će operativni programi doista biti pokrenuti zbog toga što su oni rezultati partnerskih sporazuma, ali isto tako i naših strategija, e, konkretnije regionalnih inovacija i e, pametne specijalizacije, zatim strategije za transport isto tako. Tako da je potrebno vidjeti kakvi će biti rezultati ne samo strategije, već i operativnih programa i koji će projekti biti financirani. E, moramo paziti i da administrativno opterećenje ne postane preveliko. Sam proces smo poboljšali, ali donekle me brine kada čujem primjerice u svojoj zemlji, u nizozemskoj, da su tijela vlasti zadužena za administraciju zabrinuta zbog količine kontrola, revizija, a nedovoljnih kapaciteta ili vremena da se pomogne malim i srednjim poduzetnicima da dođu do financiranja. Kao sve u životu, ovdje se radi također o ispravnoj ravnoteži, e, Francuzi kažu prava ravnoteža koja bi trebala postati između kontrola, između revizija, što nam je u svakom slučaju potrebno, no s druge strane također su nam e, potrebni odgovarajući kapaciteti za upravljanje projektima i za kvalitetne ideje koje će e, unaprediti rast, biti prevedene u projekte koje će dobiti financiranje koje im je potrebno i konačni cilj koji će poboljšati gospodarski rast Europe. Dakle, mislim da je važno imati na umu i biti oštar u nadziranju aktivnosti Europske komisije, a s druge strane ne moramo ponovno raspravljati ponavljati cijelu raspravu o važnosti urbane dimenzije, no trebali bismo potaknuti Europske komisije, surađivati s njima kako bi aktivno uključili gradove, gradske aglomerate, kako bi sudjelovali u stvaranju ovih politika. I posljednja kritička opaska. E, postavili smo se ljep cilj od 5% europskih regionalnih fondova koji su namijenjeni gradovima. To je minimalan iznos za pomoć gradovima, za integrirane investicije u gradska područja. U nekim zemljama u prethodnom razdoblju imali smo mnogo više iznose i vidimo da neke nacionalne, ali i regionalne vlade koriste načelo da bi minimalni iznosi trebali biti 5% i da bi mm. e, javno financiranje. Po meni to ne bi trebalo biti, ne bi trebalo biti cilj takvih minimalnih e, granica, ne bi se radilo o tome da smo što manje uključeni u regionalne e, i politike e, i da kažemo jednostavno 5% je dovoljno, dakle nije potrebno raspravljati o tome da li bi trebalo biti više uključen. Ne, mislim da bi trebalo strategije shvatiti kao početnu točku i biti svjestan da kroz nekoliko godina da bi urbani razvoj doista treba biti financiran u odgovarajućem iznosu i mm, možda se ponavljam, ali kada govorimo o gospodarskom rastu, o prosperitetu, e, mnogo toga će se odvijati upravo u gradovima. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći izvjestitelj u sjeni, gospodin Juristi Bans, ako sam dobro izgovorila vaše ime. Sigurno bez kohezijske politike sve puno gore. Međutim, isto moramo kazati da kohezijska politika je jedna od evropskih politika koja je imala naj E, veći pad, e, to jest najveći neuspjeh e, socijalne gospodarske razlike su daleko veći nego što su to bili prije i zbog toga ne smijemo naprosto se opustiti, staviti ruke u džepove jer mnogi gradovi, mnoge regije, mnoge područja zaista ovu politiku su izuzetno loše provodili. To mora biti politika za sve, jer kada se neki ciljevi sada centraliziraju postoje pokušaj ili kada se centraliziraju određeni programi, određene projekti, tada se često zaboravlja i regionalna i socijalna dimenzija koja e, se događala u nekim državama članicama. Općine moraju biti uzete daleko više u obzir kao što je i doprinjela ova rasprava i što je istaknula ova rasprava. Mora se unijeti i novi kriterij. E, izvješće nedovoljno obrađuje prekograničnu suradnju. I ovo je bila jedna od velikih vrijednosti dosadašnje politike, međutim čini se da u ovom izvješću toga nema. Moramo pripaziti vrlo dobro da ako kažemo da Junkerov plan e, se povezuje sa kohezijskom politikom, zaista moramo biti vrlo oprezni jer ne treba on e, biti samo e, fond koji će se usredotočiti samo na tu politiku već e, i šire. Riječ je da se i neplaćeni računi i problem likvidnosti riješi. To mora biti apsolutan prioritet. Trebamo akcijski plan i konkretne i od... mjere. Hvala lijepo. Zahvaljujem E, hvala vam, gospođo predsjednice. U raspravi koju smo sada već vodili, uključila je velik broj točaka u ovom izvješću. Moramo imati uvijek na umi, odnosno o izvješće koje ćemo mi E, učiniti vezano za ovo izvješće. Moramo i sa parlamentarne strane e, ukazati na to i moramo krenuti od samoga kraja i postaviti pitanje, a i postavljanje to u okviru ove debate, kako nam ovo izvješće može biti dobro u budućnosti, odnosno što možemo profitirati u budućnosti. Investicijski plan Junkerov koji je predstavljen iskustva iz kohezijske politike, strukturne i razvojne politike koje smo imali u posljednjih godina, tu je jedna podloga, kao i neki prethodni govornici, želim istaknuti da regionalna politika je zapravo ona protuteža e, politici štednje koja se provodila u prošlim godinama i koja je spriječila zaista daleko veće zlo. Kada vidimo da više od 90% e, sredstava investicija u nekim državama članicama služe za investicije, onda vidimo koliki je taj nesrazmjer unutar Europske unije, što bismo tek imali da nema kohezijske politike. Mislim da u ovom izvješću moramo izuzetno jasno naglasiti naglasiti da politika Europske unije mora postati koherentnija u mnogim područjima. Ne da imamo s jedne strane sredstva koja smo dali na raspolaganje, a s druge strane države koje osposobljavamo da djeluju, a regije i komunalna e, e, samouprava, regionalna samouprava e, provodi neku drugu politiku. Tri točke koje bih želio posebno naglasiti. Prvo je pitanje dobrog upravljanja. U kohezijskom izvješću e, govori se o borbi protiv korupcije, o zloupotrebi financijskih sredstava. Mislim da o, izvješće e, Europskog e, revizorskog suda nam je dao mnoštvo novih zadaća i mislim da je izuzetno važno da u našem pak e, izvješću kažemo i naglasimo da nam je izuzetno važno da s obzirom na količinu grešaka koje su se dogodile, da je to tema protiv korupcije, protiv zloupotrebe kohezijskih sredstava. Drugo područje, mi zeleni, koje smatramo centralno pitanje, a to je zelena ekonomija, evaluacija samog izvješća koje prema našem mišljenju je izuzetno kratko sročena e, fokus je stavljen na obnovljive izvore energije, što naravno je vrlo relevantan dio. Međutim, zelena ekonomija znači daleko više. Ako govorimo o održivosti, onda moramo govoriti istovremeno i o zaštiti okolišu, o bioraznolikosti, jer upravo tu je riječ da se naše gospodarstvo postavi na temelje kako bismo bili u idućim generacijama zaista gospodarili e, doista na ovim osnovama. Treća vrlo važna točka za nas zelene i centralna točka je pitanje partnerskog odnosa, realizacija partnerskog odnosa, a često smo dobivali izvješća u kojima smo vidjeli da partnerski odnosi nisu realizirani na onaj način kako je to trebalo, mislim da bismo i ovdje ovaj izvještaj naš koji ćemo izraditi treba biti povod da je to za nas središnje pitanje za uspješnu regionalnu politiku i provođenje takve politike sa lokalnim akterima s kojima valja surađivati i kako bi se i ovaj partnerski program proveo u djelu. Hvala vam. Ne vidim gospođu Ukoliko je nema, Nastavit ćemo sa ostalim kolegama. Gospodin Lopez, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Ja mogu zapravo zahvaliti gospođi Preso i potpuno sam suglasan s njenim riječima i ne bih želio se ponavljati. Sve što je kazala mogu samo podcrtati. Ovaj kohezijski izvještaj e, zapravo govori malo sa e, zabrinutošću e, povezano s pitanjem investicija koje su pale za 20% između 2008. i 2013. u Španjolskoj, Grčkoj, a u Irskoj čak i minus 60%. To je zaista zabrinjavajući trendovi. I upravo zbog toga što znamo da su pojedine investicijske politike u koje se provode u nekim državama članicama isključivo zasnovane na kohezijskoj politici. To ima sešne posljedice. I jedna od posljedica je politika mjera štednje koja zapravo razara e, teritorijalnu solidarnost, e, koheziju, napredaka, a isto tako i e, državljane koji time bivaju kažnjeni. Mjere štednje zapravo je kriza koja nam prijeti da ponovno dođemo u recesiju. Ovo izvješće još tome daje neke nove elemente. Osim toga, broj nezaposlenih, javne investicije koje se smanjuju, sve ovo moramo uzeti u obzir kada govorimo o bilo kakvoj e, strategiji. Treba nam politika rasta koja će biti iznad E, ovih sredstava koje se koriste u kohezijskim fondovima. Junkerov plan, ja sam uvjeren da sinergetski učinci vezano uz investicijski plan i kohezijskim planom će doprinijeti kako bismo ove nedoumice e, izbacili iz dnevnog reda. U mnogim državama članicama naprosto ove teme su svakodnevno na dnevnom redu, a nešto bih želio ponoviti često u ovom odboru to čujemo, ono što smo obećali to moramo i platiti. U izvješću kažemo da je konverzijski proces je zakočen, zaustavljen. 25 milijardi eura imamo zaostataka u plaćanjima, zaostaci vezano uz operativne programe, isto tako moramo ih eh, imati na umu. Europa zaista mora promijeniti svoju orijentaciju, ne smijemo čekati, ova situacija zaista mora doživjeti svoju transformaciju, moramo krenuti putem kohezije, putem koherentnosti, kohezije, a kako bismo zadobili ponovno zajedništvo europskih građana. Gospodin riječ. Hvala. Želio bih se osvrnuti na pitanja koja se tiču malih i srednjih poduzeća. Nadovezujem se tu na prethodna izlaganja i smatram da je važno proučiti mogućnosti koje nude kohezijski fondovi i to je već učinjeno u šestom kohezijskom izvješću jer kao što svi znate sa 70 milijardi prelazimo na 140 milijardi eura za sljedećih sedam godina, a to su sredstva koja će biti uglavnom usmjerena na mala i srednja poduzeća. Zašto? Zato jer je gospodarska kriza bacila na koljena cijeli svijet, ali iznad svega i europski proizvodni sustav u čemu mala i srednja poduzeća sudjeluju u ogromnoj mjeri, čak do 98%, ona sada nemaju mogućnosti se uključiti u šire, u veće sustave i e, imati i sustave poslovanja koje ćemo omogućiti da se bore za svoje proizvode na sve globaliziranim tržištu. Zato bi politika regija i država trebala se usmjeriti upravo na rješavanje ovog pitanja uz preduvjet da se obrazuju, da se osposobe mala i srednja poduzeća i da se to konkretizira kroz kohezijsku politiku. Istina je da treba staviti sredstva na, raspolaganje, da ih treba osloboditi, ali treba znati upravljati sredstvima, razumjeti jezik kojim se Europa služi i shvatiti ciljeve koje Europa želi postići. Upravo ta poveznica nedostaje koja bi spojila sve te elemente i sve te aspekte. Dakle, postoji gospodarska e, raznolikost, postoji i jedna socijalna nejednakost, e, no iznad svega smatram da trebamo izraziti zabrinutost zbog kašnjenja procesa programiranja koji bi jedini mogao pokrenuti kohezijsku politiku. I ako je istina e, ono što tvrdi komisija u, svojem priopćenju mislim da će biti ključan ishod sadašnjih pregovora kako bismo vidjeli koje strategije treba razraditi. Mi kasnimo, a pri tome ne smijemo zaboraviti da ova komisija u cijelom e, procesu sudjeluje kao suzakonodavac zajedno sa parlamentom i zbog toga bi parlament trebao raspolagati vrlo konkretnim informacijama o samim pregovorima. Dakle, Zabrinjava me to što su usvojeni tek malobrojni operativni programi i ako se ne pristupi prenamjeni već izvojnih sredstava u proračunu za 2014. godinu odmah i ako dođe do daljnjih kašnja morat ćemo revidirati i višegodišnji financijski okvir. Dakle, mislim da bi se operativni programi trebali usvojiti do kraja 2014. Znam da će to iziskivati strašan napor, ali mislim da je to potrebno ostvariti. I također je potrebno staviti naglasak na mlade. Slažem se sa kolegom koji je uputio kritiku zbog činjenice što raspolažemo raznim fondovima i raznim politikama, ali E, rezultati, naročito za mlade, nisu ostvareni. Postoji jedan neprihvatljivi postotak nezaposlenih mladih i mislim da o tome trebamo također razmisliti i bitno je da učinimo to upravo u ovom odboru. Hvala. Thank you Hvala vam, gospodine Triđima Hvala vam. Kao i uvijek rasprava je zanimljiva. Slušajući raspravu, e, podsjetio sam se na jednu priču koju sam e, nedavno čuo američkom akademiku koji je posjetio Čehoslovačku i kao što Rekli su da će više marksista biti na kalifornijskom sveučilištu nego cijeloj e, Čehoslovačkoj. E, možda je čuo našu raspravu, autor citata gospodin Klaus bi rekao da u Europskoj uniji imamo više marksista nego štada u Čehoslovačkoj. Sve o čemu mi slušamo je preraspodjela s jedne strane na drugu stranu. I tada razgovaramo o tome da možda imamo veću kontrolu, veću regulativu, da bi bilo bolje. To mi zvuči vrlo, vjerojatno, mnogima nama zvuči vrlo poznato i zvuči kao ponavljanje nekih grešaka iz prošlosti. I politički i gospodarski. Čini se da se jednostavno ponavljaju neke protekle greške. E, znam da se svi slažemo da način da izađemo iz krize i recesije je rast, ali kako rasti je zacijelo podržati državu i podržati to da ljudi se sami izvuku, iskoriste svoju gospodarsku i ekonomsku slobodu, jer to je način napretka. Demokracija u jednoj suverenoj državi zaustavlja razinu kohezije o kojoj mi ovdje raspravljamo. Do toga ne može doći ako imamo suverenu demokraciju, demokraciju jer u različitim područjima ljudi imaju različite prioritete. Svi smo pojedinci, svi smo različiti, svake ponosan na svoje porijeklo i svi bismo to trebali međusobno poštivati. To bismo trebali veličati. Dakle, tu našu ljudsku individualnost jer je to upravo ono što nas definira. A ovaj pokušaj homogenizacije sustava, država, načina na koji funkcioniramo, osuđen je na propust. Na propast čak i uz svu volju i predanost. Ne može funkcionirati. Trebali bismo se usredotočiti eh, na to da smo jedna grupacija ljudi koja želi omogućiti individualnu slobodu svim našim zemljama i naše zemlje će na taj način moći napredovati. Ne možemo samo legislativom e, smanjiti tu potrebu za nacionalnom demokracijom. Zahvaljujem. Gospođa Maletić ima riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja bih voljela samo reći sljedeće. Prošli tjedan Europska komisija objavila godišnju anketu rasta i u njoj komisija je naglasila da uz ulaganje uz investicije kako bismo osnažili gospodarski rast, potrebne su i strukturne reforme i fiskalna konsolidacija. Mislim da je to vrlo dobra formula i za kohezijsku politiku i europske fondove. Dakle, potrebno je uložiti sredstva ne samo u investicijske projekte, već u strukturne reforme, reforme i podržati pametnu fiskalnu konsolidaciju u državama članicama zbog toga što doista imamo problem sa poslovnim okruženjem u državama članicama. A zbog toga javljaju se neprestano problemi sa provedbom kohezijske politike u državama članicama. Dakle, vrlo sporom provedbom i velikim brojem zapreka na tržištu. I moramo se pozabaviti s ovim problemom kako bismo bili učinkovitiji. Ukoliko usporedimo mm, novi plan gospodina Junkera i kohezijsku politiku, to su dva vrlo različita instrumenta. Naime, u kohezijskoj politici imamo precizne iznose, i to velike iznose novca. Naravno, sve se to dovodi u pitanje sa ovim zostacima u plaćanjima, no, kada analiziramo situaciju, u europskom proračunu imamo 350 milijardi eura posvećenih kohezijskoj politici. A uz efekt multiplikatora na razini država članica možemo, neki analitičari e, izjavljuju da je efekt multiplikatora množenje s brojem 9, dakle na taj način dobivamo investicijski potencijal od 3150 milijardi eura u manje razvijena područja. E, to je doista velika svota. I ako to usporedimo s novim Europskim fondom za strateške investicije, onda imamo samo 5 milijardi Europa od središnje banke i zatim E8 plus 8 milijardi eura e, iz europskog proračuna, Horizont 2020. i instrument za povezivanje Europe, a ostatak iz e, proračunske marže. Dakle, za početak već imamo svega 21 milijardu evra, nije samo veliki to iznos novca, ali kada to usporedimo sa 350 milijardi koje možemo množiti sa 9 i ako usporedimo iznose vidimo da u novom planu nemamo toliki financijski potencijal e, koliki zapravo imamo u našoj kohezijskoj politici. To su one razlike, no sličnost je u tome da i u novom Junkerovom planu i u kohezijskoj politici smatramo da kako bismo imali učinkovite investicije, kako bismo potaknuli gospodarski razvoj, doista su nam potrebne strukturne reforme i vrlo dobro pripremljene projekte koje se temelje na dobro strukturiranim programima. I to gospodin Juncker najavio za novi plan, a to je nešto što bismo mi trebali pokušati više naglasiti, o čemu bismo više trebali raspravljati kako bismo imali učinkovitiju kohezijsku politiku. Zahvaljujem gospodin Olbricht. Hvala vam, obećat ću kolegama da su neki od nas i rekao bih kolegama da su neki nas i živjeli u marksističko doba i e, znamo kako to izgleda, funkcionira i mogu vam reći da postoji mala razlika o kojoj možemo raspravljati u budućnosti. No, e, izvješća su vrlo zanimljiva stvar. Jer to je trenutak gdje se predstavljaju nove strukture politika, takav bio slučaj i za peto kohezijsko izvješće koje je predložilo novu strukturu. Zatim imamo izvješća o napretku koje samo su zapravo izvješća o pojedinim elementima politike, a imamo i ovo izvješće u vrlo zanimljivom trenutku jer dio izvješća sažima rezultate politika, a dio izvješća zapravo opisuje nove politike o kojima je odlučeno. Zapravo ne radi se o prijedlozima politika, već se objašnjava novi okvir politika za 2014. do 2020. Osobito vezano uz strategiju za 2020. što je Tamaš vrlo lijepo opisao u svojem izlaganju i dokumentu. Dakle, vjerujem da je ovo zanimljiv dokument jer nam omogućava prije svega vidjeti rezultate iz proteklih godina, jer razdoblje 2007. do 2013. nije još dovršeno, kasnije će tek biti finalizirano, analizirano. Imamo dakle s druge strane elemente nove situacije, novog konteksta, jer ovdje je zanimljivo što imamo problem sa zaostacima, imamo pitanje novog Junkerovog prijedloga, nazovimo to investicijskim fondom, i odnos tog fonda sa kohezijom, diplomatski rečeno, odnos između te dvije stvari je prilično zanimljiv. A s druge strane, dakle, imamo i objašnjenje novih elemenata. Jednom bih samo opasku dao jednom kolegi. Postoji pogreška jedna u dokumentu Europske komisije, jedno pogrešno razumijevanje stvari, jer ne postoji minimalna razina za gradove. E, u uredbi samoj postoji potrebno drugačiji tekst. U uredbi se ne spominju ograničenja, niti minimalna, niti maksimalna za gradove. To je u potpunosti otvoreno. A 5% je ograđivanje za svojevrsnu probu. Dakle, jedan pilot projekt koji je bio integrirana investicija, prema kojem je 5% minimum za takvo integrirano ulaganje, a ne minimum za gradove. Nažalost, neke države članice su to razumjele na način na koji ste vi opisali. Dakle, gradovima možemo dati 5%. To je potpuno pogrešno shvaćeno. 5% je minimum za integrirane urbane aktivnosti i radi se o tome na koji je način stvar sročena i sve skupa se prilično komplicira ovdje. Mislim da je to samo bilo važno napomenuti jer nažalost mm, na temelju izvješća kolega, e, trebali bismo sada pitati komisiju što je sa operativnim programima, govorimo o partnerstvu, koji su rezultati onoga što se sada u ovom izvješću opisuje. Hvala vam lijepo na vašim opaskama, gospodin Kalvešambon. Merci, madame la présidente. Je vais être très bref parce que je vais Hvala, gospođo predsjednice. ću vrlo kratak e, u svom izlaganju. Prije svega ću se osvrnuti na to i to na, dakle, jedan dio koji je izvjestitelj iskazao, a to je prvi pristup uopće ovoj složenoj tematici. Želio bih e, zahvaliti izvjestitelju i čestitati mu na učinjenom. Puno toga sam naučio od kolegica i kolega vezano s tehničke aspekte, vezano s 5%, vez, povezanost sa Junkerovim planom. To su izuzetno značajne i interesantne točke. Sigurno ćemo imati prilike još o tome raspravljati. Želio bih e, sada samo se osvrnuti na jednu formulaciju koju je iznio gospodin Deutsch. Moj prvi cilj, kazao je on, je učinkovitost. Učin, biti učinkovita u regionalnoj politici, a koja je povezana sa kohezijskim elementom. Ja još jednom naglašavam ovu rečenicu, jer neke stvari su rečene koje mi zapravo daju određene bojazni, a koje nas udaljavaju od samog cilja. Barem dva puta sam čuo riječ centralizacije ili recentralizacija. Želim zapravo sada kazati da ne znam kako će biti E, organizacija e, kapaciteta, odnosno raspodjela sredstava. Mi radimo u korist građana. Moramo biti konkurentni u korist građana i zbog toga bismo svakako trebali postaviti pitanje kako ćemo uspjeti stvoriti Europu sa većim stupnjem koheziju za građane, a putem dobro skrojene regionalne politike. Pri tome bi se trebalo pridržavati ciljeva koji su zapisani u ugovorima, na što nas je upozorio i kolega Dojč. Ako parlament eh, sada želi započeti raspravu o centralizaciji i recentralizaciji i drugim temama koje zapravo nemaju nikakvu vezu sa dobrobiti građana, već eh, se tu zapravo više radi o raspodjeli ovlasti, tada nas to sve zajedno neće dovesti nikamo, to neće biti dobro za građani, nije od nikakve koristi za građani, zbog toga bih pozvao kolege da se usredotočimo na učinkovitost, sve što možemo učiniti preko i putem regionalne politike za građani. Hvala vam. Nastavit ćemo o ovoj temi e, danas ćemo imati informativni sastanak gdje će nam komisija pružiti neke informacije o novoj kohezijskoj politici i o promjenama u kohezijskoj politici. A sada bih riječ dala gospodinu Vonu. Izvolite. Zahvaljujem Također bih zahvalio izvjestitelji na tome što nas je podsjetio na izvornu namjenu kohezijske politike, to je stvoriti jednaku situaciju za sve, e, time što ćemo podići BDP siromašnih regija. I u mnogima se to je dogodilo, primjerice u Walesu, odakle ja dolazim, mogu reći da smo imali infrastrukturne projekte i projekte naukovanja i drugi projekta koji su dijelom financirani od Europske unije. Također bismo trebali kad kada podsjetiti kolege da čak i takozvani neto platitelji profitiraju od kohezijske politike u smislu povećane trgovine, to, u smislu toga da javni natječaj dobivaju i njihova poduzeća kada se u nekim od najsrmašnijih regija provode projekti. No, sredstva su nam naravno potrebna za provedbu kohezijske politike diljem Europske unije i zbog toga dolazi do problema u kašnjenju plaćanja koji je od velike, veliki razlog za brigu e, nama, ali isto tako i državama članicama, jer postoji stvarna opasnost od kašnjenja plaćanja za neke strukturne projekte koje mi smatramo vrlo važnima. Danas, naravno, govorimo o politikama, ali važno je, važno je vremenski okvir provedbe ovih politika i programa. I zbog toga je veliki razlog za brigu da samo oko 10% operativnih programa je do sada dogovoreno. To će uzrokovati velika kašnjenja u svim državama članicama, regijama e, što se tiče e, dogovaranja koji će projekti dobiti financiranje. Dakle, kao odbor vjerujem da je naša dužnost izvršiti pritisak na komisiju, na države članice, na regije, da se ti operativni programi dogovore što je prije moguće kako bi se moglo krenuti sa financiranjem. Kada govorimo o budućnosti, trebalo bi možda razmotriti uvođenje politika ili postupaka koji bi nam omogućili da se brže dogovori ovakve programe. Jer svaki puta kada dobijemo novi krug programa dođe do velikog kašnjenja koje zatim uzrokuje cijeli niz problema. To moramo razmotriti kao ozbiljno pitanje za naš budući rad. Hvala vam, gospodin Van Nistelroj, izvolite. Hvala gospođa predsjednice. E, ono što sada imamo je dobra polazišna točka za našu raspravu u idućih pola godine. Čemo e, zaključiti ovu raspravu kako bismo mogli ići na plenarnu sjednicu s našim rezultatom. Mislim da to je zaista dobar trenutak e, kako bismo pregledali i vidjeli što je to nastalo u proteklom razdoblju, kao što sada stvari to je, imamo tu i nove elemente i nove perspektive, nove politike, moramo držati korak s time. Zahvaljujemo Tomasu na njegovom izlaganju i na dokumentu koji nam je podijelio i možemo zaista raditi na temelju toga. Još nekoliko specifičnih primjedaba sinergetski učinci između pojedinih fondova, to moramo zaista poticati. Prije svega fondovi koji su važni za kohezijsku politiku, fond za regionalni razvoj i sam kohezijski fond. Ako mogu krenuti od ova tri e, fonda, tada moramo paziti e, na to kako ova tri fonda se međusobno upotpunjavaju i pojačavaju. Tu se možemo zasnivati na onome što su kolege istakli. S jedne strane nezaposlenost, e, tematika investicijski, projekata na regionalnim, nacionalnim i europskim razinama, a isto tako bih rado e, želio vidjeti kako investicije koje su usmjerene e, upravo na sektore koji mogu zabilježiti značajan rasta, isto tako obnovljivi izvor energije, prelaz na nove energente, odnosno energetska pitanja kako je to pak s druge strane povezano sa stvaranjem novih radnih mjesta? Komplementarnost među fondovima to zaista želimo poticati s tim u vezi, a isto tako mislim da to mora biti jasno uočljivo u novim ugovorima o partnerstvima i operativnim programima. Ne možemo smetnuti suma socijalne fondove, u svim ostalim ciljevima koje pratimo, dijelom se oni ti ciljevi preklapaju a isto tako uredbi o e, regionalnom e, Europskom fondu za razvoj ova veza između tih fondova i ovih područja bilo bi dobro da je ukažemo na njih i to će sigurno pomoći korisnicima koji će zaista i uočiti vidjeti e, da se na neki način usredotočimo na točne mjere i to moramo vidjeti kako će fondovi biti međusobno usklađeno. Jedno pitanje povezano je sa pojmom komplementarnosti, a to je fond e, za ruralni razvoj. Treba svakako pogledati kako ovaj fond i u kojem odnosu stoji sa svim ostalim fondama. Imamo isto tako i fond e, za pomorstvo i ribarstvo. On je isto tako vrlo značajan za područja, obalna područja, u pojedinim regijama. Kako možemo znači fond za regionalni razvoj uh, uključiti? Želim vidjeti upravo tu poveznicu. Ja sam ukazao na to što je već zapisano u postojećim uredbama, ali imamo sad pred nama novu politiku, potpuno je jasno, obzor 2020. Želim napomenuti da je to isto tako važno uzeti obzir. Naši ciljevi svakako su ovdje još dalje proširanje, pored pojmova istraživanje razvoja, infrastrukturni razvoj je postao jedan od prvih prioriteta. Ako pogledamo izdatke oko 23% regionalnog fonda idu u područje istraživanja i razvoja i zaista bih želio vidjeti kako to u praksi sve skupa biva usklađeno. Također, mogućnost primjene financijskih izvora, da li u pojedinim državama članicama se sredstva koriste na pravilan način, da li su iskustva dobra. Regulativa je jedna strana medalje, ali praksa je druga strana medalje. Očekujemo svi zajedno da će međuprovjere koje će se dogoditi e, sigurno postoji svojevrsni pritisci na Europu. Europa mora učiniti što je to više i bolje moguće. Juncker je naveo svoj instrument. Izvješće nam ukazuje jasno i nedvosmisleno da moramo pojačati tempo u samom razvoju. Samo izvješće koje ćemo mi izraziti mora upozoriti na to. Još jedna točka koju bih želio napomenuti, a to je novi sustav koji se nalazi pred nama, taj novi sustav koji je orijentiran na kriterije ostvarivanja rezultata. Želimo ostvariti ciljevi, želimo da ti ciljevi budu svakako mjerljivi, a isto tako i da se sredstva u konačnici koriste. Ako komisija ili ukoliko potpredsjednik komisije E, govori o boljoj regulativi, o ukidanju nekih e, odredaba, onda moramo biti hrabri i provjeriti o čemu je tu riječ, gdje pretjerujemo s jedne strane, s druge strane gdje činimo previše, kako bi se onda upravo planiranje moglo biti e, na neki način provedeno do kraja. Sustav kontrola uvijek iznova imam osjećaj da sustav kontrola postoji kontrola kontrole na različitim razinama i da to ne govori o povjerenje koje bismo trebali imati u partnere koji provode određene projekte. Postoji velik broj kontrola, velik broj revizijskih mjera, puno neisplata, to su zaista problemi s kojima smo suočeni i vrlo rado ću prihvatiti ono što je Tamas Dojč kazao, a to je da su moja očekivanja izuzetno velika. Što se tiče učinka, multiplikatornog učinka, ja ne bih spominjao multiplikatorni faktor 15. Ja sa svojim financijskim sredstvima ne mogu, ja to nikada nisam uspio. Kada sad znamo da 80-90% naših sredstava dolazi i odlazi u subvencije, onda treba vidjeti da li sa subvencijama i kofinanciranjem je moguće pojačati sve skupa 50% usko financiranje, a ako dođu i privatna sredstva, onda je faktor puta tri. No, u Junkerovom planu e, govori se zapravo o zaduženjem koje treba i vratiti. Naravno da se investira u gospodarstvo, ali to je pozajmica, to je kredit e, koji treba vratiti. Prvo treba, dakle, na neki način stvoriti i zaraditi i vratiti taj novac sa kreditiranjem zaduženjem u nekim segmentima nećemo dopreti daleko i morali bismo otvoreno razgovarati o tome. Vrlo često stvari zvuče predobre, a da bi bile istinite i moramo postaviti pitanje da li postoje instrumenti koji će nam jamčiti da oni dobri projekti i koji će biti prihvaćeni, u konačnici biti realizirani. Ono što vidim u Nizozemskoj iz naše perspektive, znamo da imamo faktor multiplikacije 4 do 5 u našim investicijskim planovima. A to nam se činilo već sasvim dovoljno. 1 euro, 4 do 5 eura e, koji se mogu potrebiti. Mr. Polčak. Thank you, Madam Chair. E, Sljedeći govornik. Zahvaljujem predsjedateljici. Rekao bih da ovaj citat gospodina Eteriđa o marksizmu gospodina Klauza da se u njegove zemlji to zapravo ne doživljava ozbiljno nakon što je pružena amnestija na kolicini velikom broju e, zatvorenika. Što se tiče izvješća gospodina Dojča, mislim da je ono vrlo dobra osnova za daljnju raspravu i to osobito pitanje zapošljavanja i veze sa kohezijskom politikom. No, također bih želio istaknuti jedan drugi aspekt. Dokument govori o nedostacima koji postoju partnerskim sporazumima u operativnim programima. Moje je pitanje kako to komisija e, shvaća, kako to procjenjuje e, iz stajališta razvoja. Dakle, da li dovoljno pažnje poklanjamo samim metodama? Hvala. Hvala vam lijepo. E, priveli smo kraju raspravu, odnosno razmjenu stajališta, sad bih dala riječ predstavnicima Europske komisije koji će prvi dobiti riječ. Gospodin Rubijanis, izvolite. Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Dojču na njegovom izlaganju kao i drugim izvjestiteljima u sjeni i članovima odbora. Ja neću ovdje iznositi zaključke izvješća, to nije smisao ove rasprave. Njih su već iznijeli drugi kolege, no želim samo istaknuti neke ključne poruke koje komisija smatra važnima. Prva je naravno da je kriza prekinula oblažavanje nesrazmjernosti unutar Europske unije, no mislim da je važno naglasiti da je učinak krize bio asimetričan, nejednak. I kriza je imala posebno jak učinak na određenu skupinu zemalja članica i regija, odnosno na one koje nazivamo umjereno razvijenima. Ako uzmemo manje razvijene i razvijenije regije, onda e, ipak su te razlike smanjene čak i u doba krize. Dakle, to je ono što valja naglasiti. Razlog zašto je ta skupina zemalja posebno pogođena krizom je raspad ulaganja. To valja također naglasiti. Nije se radilo o smanjenju njihove izvozne sposobnosti, niti to možemo pripisati smanjenju potrošnje u usporedbi sa drugim zemljama, nego upravo smanjenju ulaganja što objašnjava i asimetričan učinak krize. Raspad ulaganja je bio toliko značajan u određenim zemljama do čak e, smanjenja od 50% ulaganja, uglavnom privatnih ulaganja. 85% ulaganja u Europskoj uniji dolazi iz privatnih izvora, dakle nedostatak upravo privatnih ulaganja objašnjava i teži učinak krize. Izazov koji predstoji komisije sada je ponovna uspostava ovakvih ulaganja, zato jer je to preduvjet e, ponovnog razvoja u Europskoj uniji, a naročito u tim zemljama. Nova komisija sada usredotočuje svoje napore na ponovnu uspostavu ulaganja koja će potaknuti rast u Europskoj uniji. Kada je riječ o privatnom ulaganju, a to je istaknuto i u preučenju gospodina Junkera prošlog tjedna, treba naglasiti da Europska unija raspolaže dovoljnim pričanim sredstvima za poticanje ulaganja, no pitanje je sada kako ta sredstva iskoristiti za e, poticanje ulaganja, jer privatni ulagači moraju smanjiti rizike koje prepoznaju u ulaganju u određene regije u zemljama članicama. Dakle, i tu trebaju prepoznati i mogućnost ostvarenja povrata na ulaganja, zato treba ostvariti određene preduvjete. I tu ulazi u igru kohezijska politika. Nije riječ samo o ulaganjima, nego i o stvaranju pravog gospodarskog, gospodarskog okruženja. I to je korak naprijed u novom programskom razdoblju, odnosno mi i jačamo taj aspekt povezivanjem kohezijske politike sa politikom e, gospodarskog upravljanja i sa strukturnom uvjetovanošću i tako dalje. Dakle, nije riječ samo o investicijama, nego i o stvaranju uvjeta za privlačenje ulaganja iz privatnog sektora. I još jedno važno pitanje su javna ulaganja. Naravno da je došlo do snažnog pada javnog ulaganja i opet e, taj je, to je smanjenje bilo značajnije u zemljama koje su bile pogođenije krizom. I na kraju želim e, ponoviti jednu rečenicu koja se nalazi u godišnjoj anketi o rastu komisije koja je objavljena prošli tjedan. Dakle, nacionalne vlade trebaju odigrati važnu ulogu i u globalnoj anketi o rastu stoji da u nekim slučajevima fiskalna konsolidacija nije toliko potakla rast kao što je komisija preporučila. Znači, drugim riječima, recimo, e, glavna žrtva fiskalne konsolidacije su bila javna ulaganja, na ne javni rashodi. Dakle, to je nešto što trebamo istaknuti i trebamo sve podsjetiti da postizanje ciljeva iz ugovora, dakle smanjenja nejednakosti, nije samo na leđima Europske unije, nego je i to i odgovornost zemalja članica i načina na koje one provode svoje gospodarske politike. To stoji u ugovoru. Želim također reagirati na izjave koje se odnose na kašnjenje u usvajanju programa. Komisija je posvećena ubrzavanju usvajanja programa, ali treba također istaknuti da to ne smije ići na uštrb kvalitete tih programa i to se treba odigrati uz potpuno poštovanje novih uredaba. Dakle, želim opet naglasiti da nije riječ samo o trošenju sredstava, nego o trošenju sredstava na najbolji mogući način kako bismo maksimizirali učinak tih politika. To je jedna od ključnih pouka koju moramo izući iz učinka krize u Europskoj uniji, a naročito iz učinaka krize na najmanje razvijene regije. Evo, toliko od mene. Hvala. Hvala vam lijepa. Želite li vi uzeti riječ? Ne, hvala. Hvala gospodine Dojić. Želite li vi iznijeti svoje zaključne razmatranja? Hvala. Gospođo predsjednice, uvaženi kolege, Želim svima zahvaliti na njihovim doprinosima i to ne kažem samo iz ljubaznosti, nego kao što je rekao gospodin Van i kao što je rekla i predsjednica. I stoga što ste vi uvidjeli da nam još predstoji šest mjeseci zajedničkog rada i tijekom kojih ćemo imati prilike ponovno razmotriti sva ova pitanja koja sam ja postavio i također tematska područja koja su naveli navali kolege. Želim se nadovezati na tri pitanja. Dakle, želim zahvaliti svima koji su uzeli riječ na njihovoj potpori i na isjećanju činjenice da se u dokumentu moraju staviti u središte oni naj teži problemi koji nisu samo trenutočni, nego i ugrožavaju vjerodostojnost kohezijske politike na kraju 2014. i početku 2015. godine, a najvažniji od tih problema je upravo kašnjenje u plaćanjima, taj poznati backlog. Sve ovo što ste naveli su važni elementi koji ulaze u samu srž kohezijske politike. Jednako je važno da se svi slažemo oko toga da treba postojati veza između kohezijske politike i Junkerovog programa i kao što je rekao kolega Olbrich, tu vezu treba svakako pomno ispitati i razmotriti i treba također e, razmotriti sva pitanja koja su s time povezana. Treće, e, slažem se svima onima koji su rekli ono što je izjavila i gospođa Breso, odnosno da je od 2008. godine kriza uspjela nadvladati kohezijsku politiku. Naravno, nije u potpunosti uklonila sve njezine učinke i nije istina da kohezijska politika više nema nikakvog efekta. Sada to ne govorim da bismo mi čestitali samima sebi, jer smo bi podržavali kohezijsku politiku i nastojali smo učiniti u tom pravcu sve što je bilo u našoj moći, nego je to doista e, činjenično stanje da je e, kriza nadvladala kohezijsku politiku i njezine učinke. Dakle, jedino e, možemo reći da u sljedećim godinama kohezijska politika mora biti jedno od sredstava kojima ćemo nadvladati krizu. Moramo vidjeti kako kohezijska politika može pobijediti krizu. Naravno da to neće biti jedino sredstvo u to sukobu. Sada kriza vodi 1-0, a nadam se da ćemo u sljedećem krugu i mi uspjeti osvojiti neke bodove. Na kraju želim zahvaliti svima onima koji su iznijeli konkretne prijedloge o važnosti malih i srednjih poduzeća, o uklanjanju administrativnih opterećenja, o višerazinskom upravljanju. Ispričavam se sada što nisam naveo sve te napomene po poimence, ali e, važno je naglasiti da sve te elemente treba ugraditi u dokument. Drago mi je također što se svi slažemo da dokument treba biti ciljan. I da se mora povezati sa šestim kohezijskim izvješćem. Dakle, ukratko rečeno, treba imati jasne ciljeve jer ćemo jedino tako omogućiti kohezijskoj politici u sljedećem programskom razdoblju da ostvari sve svoje učinke. Hvala svima na vašim doprinosima. Dokument će biti spreman krajem, e, odnosno početkom veljeće i onda kada budemo imali konačni dokument moći ćemo nastaviti sa našom raspravom. Hvala vam lijepa, ovo je bila doista plodna i dugotrajna rasprava. I nažalost zbog toga je došlo do kašnjenja. Sada su pred nama dvije mogućnosti. Odgoditi sedmu točku na dnevnom redu, odnosno mišljenje o razrešnici za 2013. godinu do danas poslje podne, dakle da o tome raspravimo odmah nakon glasovanja, ili odgoditi sastanak koordinatora do kraja današnjeg dana. Ne? No one, no one of, those, no. No. Okay. Ne, niti jedna mogućnost, ne. Onda nastavljamo. Okay. um, the next, the next position in our agenda. Sljedeća točka na dnevnom redu je razmjena gledišta Odbor EMPL izrađuje zakonodavno izvješće o priopćenju komisije, odnosno prijedlogu uredbe o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i o daljnjoj integraciji tržišta rada. Odbor regiji priprema mišljenje i naša izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Dančila. Da, slobodno kretanje radnika je temeljna sloboda Europske unije i jedan od stupova unutarnjeg tržišta i cilj predložene uredbe koja se temelji na članku 46. ugovora je jačanje Europske mreže službi za zapošljavanje kako bi se omogućio bolji pristup radnika uslugama mobilnosti i popratnim uslugama u Europskoj uniji. Naša izvjestiteljica će nas izvijestiti o početnim pregovorima i na sastanku u siječnju će iznijeti svoje mišljenja, a o tome ćemo glasovati u veljači. Je li to točno? Jest. Odbor M proglasuje o svojem izvješću u ožujku. Ovdje imamo predstavnike Europske komisije, gospodina Morina i gospodina Akersa iz glavne uprave za zapošljavanje, i gospođa Dančila ima sada riječ. Hvala lijepo gospođo predsjednice više od 1,2 milijuna europskih građana koji žive u jednoj državi članica prelaze granicu druge države kako bi radile u toj države. Više od 7 milijuna europskih građana u godini 2013. radili su i, i živjeli u drugoj državi članica. 78% su bili zaposlenici, 68% su imali radno mjesto kojem je bilo osigurano to je sve bilo omogućeno što radna snaga imaju slobodu kretanja na evropskom području, dakle mogu raditi i živjeti u drugoj državi članici, a isto tako mogu i raditi bez ikakvih dozvola za rad broj onih koji se zapošljavaju u drugim državama članicama izuzetno jako je porasla od 2005. godine, od 2004. i do 2007. godine to je bilo 3,7% svih zaposlenika unutar Europske unije su koristili se tom mogućnošću. Međutim, moramo istaknuti e, po Palo je to za jednu trećinu u razdolju krize. Nakon proširenja Europske unije, sloboda kretanja dovela je i do toga da je bruto nacionalni proizvod u 15 izvornih članica porastao. U drugim regijama Europske unije ustanovljeno je da nedostaje kvalificirana radna snaga. Tamo Usprko svemu tome imamo veliku stopu nezaposlenosti. 25 milijuna građana u Europske unije, 5 milijuna mladih ljudi među tih 25 milijuna nezaposlenih. Upravo u područjima sa velikim rastom stvorena su nova radna mjesta tamo gdje je informacijska komunikacijska tehnologija i ostale gospodarske grane, a isto tako i okoliš i zaštita okoliša imaju prioritetne stavove. Sloboda kretanja građana ogromna je šansa za Europsku uniju i za sve one koji traže radna mjesta. Ova mreža EURES je besplatna mreža, stavljaju se na raspolaganje informacije o radnim mjestima u 25, na 25 jezika i pritome je zapravo riječ o pružanju pomoći u pronalaženju radnih mjesta. Riječ je isto tako o tome da određeni poslodavci traže određene kvalifikacije u nekim sektorima gdje možda nedostaje kvalificirane radne snage u tom trenutku. Osim toga, programi mobilnosti e, za mlade ljude potpiru se ovim programom EURES. Važno je istaknuti da svakog mjeseca ovaj portal i ovu web stranicu posjećuje 4 milijuna e, ljudi, što znači da se uspostavljaju kontakte između potencijalnih radnika i zaposlenika i poslodavaca. E, time se zapravo stvara velik broj kontakata Velik broj događanja zbiva se u Europi komisija e, se poziva na ovu mrežu EURES i željela bi da se što veći broj partnera e, uključi uključuje u to i koji koriste se pojmom mobilnosti. Suradnja koja se time potiče između javnih i privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju kako bi se upotpunila slobodna radna mjesta. 30 do 40% e, svih slobodnih radna mjesta upotpunjava se ovim programom EURES. Ovo isto tako može biti impuls za mlade ljude da postanu još mobilniji. Postoji mogućnost zapošljavanja koje su istovremeno i e, ujedno moguće e, dobiti novu kvalifikaciju. Pojačanje EURES mreže dovest će do toga da će se proširiti ovaj program na čitavu Europsku uniju. U predlogu komisije nije jasno izrečeno kako sudionici e, surađuju i na kojem način ova mreža treba funkcionirati, koje su uloge socijalnih partnere, e, kriteriji izbora još nisu u cijelosti definirani. Ne bi trebalo doći do neravnopravnosti u pojedinim državama članicama zbog e, uslijed dakle prekogranične e, radne snage. Također bi trebalo stvoriti jedan modul takvih informacija. Riječ je o javnoj usluzi koja će omogućiti e, radnicima e, lakši dostup do informacija o slobodnim radnim mjestima. Upravo u slučaju daljnjeg obrazovanja, a što se tiče i starijih građana ili osoba starijih od 48 godina, E, trebaju razviti nove kompetencije, e, koristiti se novim informatskim tehnologijama i koristiti ih na inteligentan način. Važno je da se i koordinacija između ministarstava poboljša kako bi se smanjile administrativne prepreke za radnike koji žele raditi u drugim državama članicama velik broj osoba još uvijek ne suspreže se od toga da e, idu na radna mjesta u drugim državama uslijed poteškoća u socijalnim osiguranjima, poreznim pitanjima koje eventualno bi bili dužni plaćati i podnositi u, državama iz kojih dolaze. Hvala lijepo. Speakers. Riječ sada imaju govornici. Zamolila bih ih da budu kratki zbog vremenskih ograničenja. Ispričavam se i zahvaljujem unaprijed. Započet ćemo sa gospodinom Hetmanom. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Vrlo kratko i vrlo konkretno. U mm, nacrtu uredbe, prijedlogu uredbe, e, govori se o niskoj stopi mobilnosti radne snage, a uzrok tomu vidi se u tome što ponude iz drugih zemalja nisu preopširne, odnosno ne poznajemo jezik dotične države članice. Komisija pokušava u svom doprinosu e, na neki način prilagoditi ove uvjete kako bi se ponuda i potražnja uskladila. To jest da slobodna radna mjesta budu na neki način obuhvaćena u tim projektima. Imamo paradoks u Europi, s jedne strane veliku stopu nezaposlenosti, s druge strane velik broj mladih ljudi koji su potrazi za radnim mjestima i poslodavci koji ne mogu popuniti svoja radna mjesta. Predlog je sam po sebi dobar, e, treba poboljšati EURES mrežu, a isto tako bi ova mreža doprinijela lakšem pristupu informacije. Isto tako je važno napomenuti da će biti e, dozvoljene i privatne institucije, službe za zapošljavanje, a ne samo javne i državne. Vezano uz regionalni razvoj, partneri EURES mreže, govori se isto tako i o pojačanoj suradnju u e, graničnom području. Ova pitanja se obrađena na horizontalnoj razini u uredbi. Isto tako, e, dojam je da bi mogli biti produbljena u svom planu za nove vještine i radna mjesta komisija se obvezala na reformu mreže eures s ciljem poboljšanja kapaciteta usklađivanja i posredovanja u skladu s europskom strategijom zapošljavanja. politika zapošljavanja u europskoj uniji trenutno je u procesu prilagodbe izazovima koje je pred zemlje članice stavila svjetska financijska i gospodarska kriza razvijene europske zemlje i metropolska središta svijeta privlače globalni talent i time uvelike doprinose razvoju svojih zemalja. s druge strane odlazak velikog broja visoko kompetentnih i inovativnih pojedinaca iz zemalja u razvoju usporava razvoj u matičnim zemljama te djeluje negativno na stvaranje konteksta u kojem se kreiraju nova znanja odljev mozgova je nešto što su novije zemlje članice europske unije gotovo sistematski iskusile dok je kod nekih on imao zaista zastrašujuće razmjere. kako bi odgovorile na izazove kao što su starenje radne snage niska stopa nezaposlenosti i sve veća globalna konkurencija države članice moraju u potpunosti iskoristiti potencijale svoje radne snage u skladu s time potrebna je modernizacija politike zapošljavanja obrazovanja i sistema socijalne sigurnosti važno je stvoriti uvjete za uspješne promjene u karijeri radnika stjecanje primjerenih kvalifikacija poboljšanje kvalitete radnih mjesta borbu protiv strukturne nezaposlenosti aktivnu integraciju kao i socijalnu zaštitu koja je primjerena i održiva. sukladno tome pozivam države članice da provjere mogućnost primjene najboljih praksi iz drugih država članica na vlastita tržišta rada te da se usredotoče na one mjere koje su podobne za borbu protiv nezaposlenosti. u europi mi moramo osigurati da naši talenti žele ostati i raditi u regijama iz kojih dolaze i gdje mogu napraviti pravi doprinos društveno ekonomskom razvoju. hvala Zahvaljujem vam, gospodin Jakovčić. Rekao bih nešto u ime kluba ALDE i osobito u ime gospodina Olirena, jer on je na popisu govornika. Dakle, mi moramo iskoristiti što je više moguće e, kvalitetnu radnu snagu kako bismo ravnotežili potražnju i ponudu različitim dijelovima Europe. Osnovna zamisla mora biti da ponudimo kvalitetnija radna mjesta europskim građanima i zbog toga podržavam osnažavanje mreže e, EURES E, jer se pokazuje i očito je da trenutno ne funkcionira u potpunosti. Dakle, mnogo se može učiniti kako bi se bolje moglo e, upariti one koje traže radna mjesta i one koje ih u Europi nude. Primjerice, kvaliteta, količina informacija između država članica se mora povećati i pojedincima se mora staviti na raspolaganje informacije i to onima koji donose odluke. A istodobno sistem ne smije otežavati situaciju prava zaposlenika službe za zapošljavanje i njihovo funkcioniranje uvelike varira između država članica. Dakle, poboljšavajući integraciju, trebalo bi i dalje države članice imati mogućnost najbolje moguće iskoristiti svoje postojeće sisteme. Prijedlog e, pred nama kreće se u pravom smjeru, no potrebno ga je više pojasniti i ostaviti manje prostora za interpretaciju. Hvala. Zahvaljujem. E, zastupnica Vana, izvalite. Hvala gospođo predsjednice, mogu biti vrlo kratka s obzirom na vrijeme. Mi zeleni podržavamo ERS kao vražnu platformu za mobilnost e, radnih, e, radne snage, prije svega mladih, a isto tako i, i radnica u upravo u vremenima krize važno je građankama i građanama davati nove perspektive. Za nas važno u raspravi bi bilo jasna izjava o održivim radnim mjestima, kvalitetnim radnim mjestima. Naša terminologija bi trebala biti usklađena sa onime što imamo u Europskom socijalnom fondu, a to je visoko vrijedna održiva radna mjesta koja su u svakom slučaju osigurana. Kao što su i prethodni govornici kazali, ja bih željela naglasiti da mobilnost nije e, oružje za svaku situaciju. Naime, tu trebamo i neke druge strategije. Važno je to temeljno pravo, temeljno pravo slobode kretanje, radnice i radnici naravno moraju biti u mogućnosti pristupiti tome. Što se tiče niske razine ponude, svatko je bitno da ima pristup informacijama, mora profitirati od tih informacija, ne smije doći do diskriminacije, do pristupa tim informacija, prije svega kada je riječ o osobama invalidima e, tercijarni sektor, uključivanje istoga, isto tako nam je izuzetno važno socijalni partneri koje valja uključiti javne službe za zapošljavanje, to je dobro. Međutim, želim istaknuti e, tercijarni sektor i neprofitne organizacije koje treba uključiti. Hvala vam lijepa. Thank you. Zahvaljujem gospodin Hvala vam. E, svatko ima pravo ako ima određene vještine preseliti se u neku drugu zemlju da bi radio svoj posao. To je pravo e, koje bismo svi trebali podržati u slobodnom svijetu. I ključno je da se vještine mogu seliti s jednog na drugo mjesto gdje su potrebne. Ono što nije dobro jest biti preotvoren jer tada se pojavljaju problemi kao u Velikoj Britaniji gdje imamo rekordnu nezaposlenost mladih. E, moj prvi posao je primjerice bio slaganje gajbi u pivovari. Dakle, moramo se nositi sa drugim radnicima iz drugih dijelova svijeta. No, to ne pomaže jednom milijunu nezaposlenih u Velikoj Britaniji. Od ključne važnosti da se ima na umu sve to. Govorili smo već o tome da trebamo kvalitetne mlade zadržati ondje odakle dolaze kako bi poboljšali gospodarstvo tog područja i e, dakle grozno je bilo da se tako kvalificirani mladi sele i zatim moraju konobariti po Londonu. To je potpuno, potpuni gubitak vremena. Dakle, ovo ovdje je pogrešno smjereno i mogu vam reći da e, velik broj ljudi u Velikoj Britaniji da zna o čemu raspravljamo, da bi bio užasno s time. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite. Merci Madame la Présidente. La France connaît un taux de chômage. Hvala. Francuska ima stopu nezaposlenosti više od 10% u drugom e, polugodištu 2014. godine i imamo 9 milijuna siromašnih radnika. U međuvremenu Europska unija primjenjuje direktivu o upućivanju radnika i omogućuje tim zapošljavanje stranaca koji uživaju onda socijalnu zaštitu u državi iz koje dolaze. Dakle, u rumunjski radnik dakle dobiva takvu zaštitu u Rumunjskoj, a ne u Francuskoj. I to jača nelegalnu konkurenciju unutar europskog prostora. Smanjuju se plaće, a plaće rastu s druge strane u državama poput Francuske. Umjesto da osluhnu brige onih koji imaju recimo građevinsko poduzeće, lokalne vlasti i razne agencije zapravo se sve više udaljuju, odlaze u mrežu EURES. Ona doista nastoji olakšati slobodu kretanja unutar Europske unije, ali ono što se danas promiče je jedna jednosmjerna sloboda kretanja koja će omogućiti dolazak e, u zemlje zapadne Europe radnicima koji su vrlo jeftina radna snaga. Bilo bi vrlo korisno dobiti vrlo konkretne statističke podatke o tome i utvrditi koje je porijeklo radnika koji dolaze služeći se mrežom Eurose. To će nam omogućiti da zaposlimo radnike na temelju jedne zajedničke platforme, ali ovdje se konkretno nudi jedna prednost velikim multinacionalnim poduzećima koje će onda lakše zapošljavati jeftiniju radnu snagu i na taj način se ustrojava dumping plaća unutar zemalja zemlje, e, članica Europske unije i zato nas, za nas predstavlja zbilja pravi skandal. Hvala, nitko se drugi nije javio za riječ u ovoj raspravi. Budući da je ovo prva razmjena gledišta bez podloge mišljenja, onda ćemo pričekati mišljenje komisije do sljedećeg sastanka kada budemo imali podlogu za raspravu u obliku nacrta mišljenja. Saželi se predstavnice komisije s time? Da, hvala. Gospođo želite li odgovoriti? Hvala lijepa svim kolegama na prijedlozima koje ste podastrili. Uvjerena sam da o ovom izvješću ćemo imati jasnu smjer kretanja povezano sa mobilnošću građana unutar Europske unije. Neki su zabrinuti e, koji su iskazali svoje bojazni vezano uz slobodu kretanja, ali to je temeljni princip. Mi kao e, zastupnici u Europskom parlamentu moramo podržati ove temeljna načela. Ja bih isto tako željela istaknuti da moramo imati na umu da je sloboda kretanja i mobilnost radne snage e, mogu doprinijeti za počinjenu novog ekonomskog gospodarskog ciklusa, jer se time potiče mobilnost generalno. Nažalost, ne čujemo jer mikrofon je uključen. Ispričavam se. Sljedeća točka na dnevnom redu je razrješnica 2013. godine opći proračun Europske unije, Europska komisija. Odbor za nadzor proračuna sada izrađuje svoje izvješće kojim se daje razrješnica komisiji za provedbu proračuna za 2013. godinu. Koordinatori odbora regiji su postavili predsjednicu kao um, izvjestiteljicu za mišljenje. Naše mišljenje moramo izraditi do 10. veljače 2015. godine. I sada ću objasniti što predlažem u svojem mišljenju u ime odbora. Predložila sam da rok za podnošenje amandmana bude u četvrtak 11. Eh, prosinca u 12 sati, što će značiti da ćemo moći o tome glasovati na sastanku u siječnju i da će to onda biti na dnevnom redu odbora za nadzor proračuna. Ovdje imamo predstavnika komisije, gospodina Aleksandra Somozu iz eh, glavne uprave Regio. I dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o nacrtu mišljenja koji ste zaprimili prevedenog na sve jezike i to ću učiniti u su izvjestiteljice. Razmatranje računa u kontekstu postupka davanja razriješnice označava važan korak u nadzoru parlamenta nad provedbom kohezijske politike u odboru regiji. razmotrili smo glavna postignuća u provedbi godišnjeg proračuna za ovu politiku, uzimajući u obzir također i višegodišnju prirodu ovog političkog područja. Nakon razmatranja i uzimanja u obzir godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2013. godinu, godišnje izvješće o aktivnosti komisije za 2013. godinu i također e, drugih povezanih dokumenata. Dakle, na temelju svega toga predstavljam mišljenje odbora regiji s obzirom na e, razrišnicu Europskoj komisiji za proračun za 2013. godinu. Želim istaknuti da 2013. godine je kohezijska politika bila ista kao i u prethodnim godinama i revizorski sud je smatra političkim područjem koji igra doista važnu ulogu. 57% transakcija koje je revidirao sud su bile zahvaćene greškama u usporedbi sa 48% koliko je to iznosilo prošle prethodnih godina. Stopa pogreške je iznosila 6,9 što označava povećanje u odnosu na 2012. E, godinu kada je ona iznosila 6,8. Kada je riječ o vrstama pogreške, nije došlo do značajnih e, razlika u odnosu na prethodne godine. Javna nabava i e, državna pomoć i pravila s time u svezi kao i prihvatljivo su područja e, gdje je došlo do najviše pogrešaka. Sud je također primijetio da samo 37% iznosa isplaćenih za e, financijski inženjering su došli do krajnjih korisnika na kraju 2012. godine. Kao što komisija ističe, to sve predstavlja blagi porast u odnosu na brojke iz prethodnih godina i također se priznaje da su potrebna daljnja poboljšanja u tom smislu i stoga je od ključne važnosti procenuti napredak koji je ostvaren u financiranju i provedbi financijskih instrumenata i također da je potrebno poboljšati stopu apsorpcije i izvještavati parlament o rezultatima takvih procjena. Želim istaknuti da u odnosu na 2012. Treba naglasiti da je komisija zatražila dodatne informacije i također da je poboljšala e, svoje e, misije kako bi omogućila bolje utvrđivanje grešaka i također E, sustav e, prekida isplata. U svojem izvješću komisija objašnjava mjere koje su poduzete u kontekstu izvršenja njezine uloge nadzornika i u cilju ublažavanja rizika. U tom kontekstu postoje sve već stope prekida isplata od strane komisije, što s jedne strane osigurava da se popravne mjere sustavno provode u slučajevima gdje se prepoznaju nedostaci. S druge strane, međutim, te mjere ometaju glatku provedbu tih programa i projekata i također postizanje rezultata kohezijske politike. Odluke koje se odnose na prekid isplata se, e, trebaju predstavljati krajnju mjeru i trebaju se primijeniti jedino kada su iscrpljene sve ostale mogućnosti. Naime, prekid isplata može imati ozbiljne posljedice na e, time zahvaćene programe i regije koje su također pogođene krizom, a može imati i ozbiljne posljedice na postizanje ciljeva same politike. Iznad svega, nove mjere bi trebale ojačati dostavljanje pravovremenih informacija i također osposobljavanje nacionalnog vlasti u prepoznavanju rizika i također u pridržavanju pravila i zakona o javnoj napavi i državnoj pomoći, što je E, ključan oblik prevencije. Također se sada priznaje da 80% sredstava pod zajedničkom upravom e, komisije i zemalja članica Dakle, e, kada je riječ o jednoj trećini transakcija su smatra da su se greške mogle spriječiti na nacionalnoj razini prije nego što se e, trošak prijavio komisije i budući da su nacionalne vlasti raspolagale dostatnim informacijama u te svrhe. U tom smislu, e, u cilju jačanja e, kapaciteta u financijskom upravljanju i reviziji, je od ključne važnosti kako bi se osigurala učinkovitost revizorske metodologije kako zemalja članica tako i komisije i također treba poboljšati kvalitetu i pouzdanost informacija koje dostavljaju nacionalne vlasti komisiji. U novom programskom razdoblju novi zakonodavni okvir donosi ojačane postupke otkrivanja i ispravljanja grešaka i nepravilnosti ti se instrumenti moraju u potpunosti iskoristiti i u zemljama članicama i u komisiji, naravno u okviru njihovih e, nadležnosti, a u skladu s načelom zajedničkog upravljanja. Važno je da i zemlje članice i komisija provedu ciljane i pravovremene mjere za jačanje administrativnih kapaciteta što uključuje osposobljavanje i usavršavanje i također osnivanje programa za zadržavanje kvalificiranog osoblja. Također Htjela bih pozvati komisiju da izvijesti o konkretnim rezultatima koji su do sada postignuti kao posljedica aktivnosti centara za stručnost i također o provedbi akcijskog plana za javnu nabavu koje su razradili te centri u suradnji sa nadležnim službama komisije. Evo, ovo je vrlo kratko izlaganje mišljenja koje ste već dobili. Zbog e, ograničenja prostora u nacrtu mišljenja nismo mogli uključiti sva pitanja koja su proizišla iz današnje rasprave, a e, vrlo ću rado saslušati vaše komentare i prijedloge za amandmane. Mr. Albrecht. Gospodine Olbricht, imate riječ. Nisam tražio riječ, ali sam izvjestitelj u sjeni. Imam samo jednu kratku napomenu. Postoji jedan e, poseban način iznošenja mišljenja raznih odbora. Odbor za proračun e, uvijek ima negativne stavove i kažu da uvijek ima nažalost grešaka i tako dalje. A naš odbor tradicionalno zauzima pozitivan stav e, i mi nastojimo ne promijeniti stvarnost, nego znači, dobre aspekte kohezijske politike i nastojimo reći da razina pogrešaka u posljednjih nekoliko godina opada i tako dalje. Dakle, u fazi podnošenja amandmana predložio bih da zadržimo takav pristup i da naši amandmani budu drugačiji u odnosu na one odbora e, za proračuna. Kada je o ostalom riječ, nemam komentara. Hvala, gospodin Von. Hvala. Ovo je doista aktualno pitanje zato jer ću idućeg eh, ponedjeljka predsjedavati sastanak odbora za proračun sa povjerenikom o razrišnici i naravno imate pravo da je tamo drugačije okruženje. Odbor za nadzor proračuna se sastoji uglavnom od ljudi koji vole pronalaziti probleme i ukazivati na otvorena pitanja, tako da će takva biti rasprava idućeg tjedna. Kada je riječ o nacrtu mišljenja, zadovoljni smo time, no imam nekoliko dodatnih napomena. Prva je napomena da postoji e, velika razlika između pogrešaka a i prijevara. Govorimo o prvima, ne o drugima. I također kada sagledavam pitanja koja se tiču nabave, pravilima državne pomoći i o državnoj administraciji, to se možda ne unosi u obrase sasvim ispravno. Dakle, želim naglasiti da govorimo o greškama i o prijevari. Zapravo, postotak prijevara iznosi tek 0,9% europskog proračuna i sve zemlje članice bi trebale biti e, sretne zbog toga. Naravno, 6,9% postotka pogreška je još uvijek e, previsoka stopa. E, ja smatram da, e, trebamo, da smo to prejednostavno postavili. Svake godine E, razgovaramo o postojećim sustavima i korisnici se uvijek e, žale na složenost sustava. Dakle, vrlo često mjere koje donosimo u okviru novih uredaba pomažu u prepoznavanju grešaka i također trebamo E, što više moguće naglašavati ulogu zemalja članica. Zemlje članice su e, odgovorne za 80% europskih sredstava koje se troše i uglavnom e, većina grešaka bi trebale prepoznati samo zemlje članice prije nego što to učini komisija. Dakle, to je na zemljama članicama da isprave u budućnosti. Mi bismo s naše strane trebali prepoznati zajedničke probleme Trebali bismo pomoći zemljama članicama da ih isprave, naročito onim zemljama članicama koje se nalaze u najvećim problemama. Svake godine imamo šačicu e, zemalja članica koje su odgovorne za najveći postotak grešaka i trebamo ih, im pomoći što više možemo u jačanju administrativnih kapaciteta, trebamo donositi primjere dobre prakse, trebamo naći načina kako bi one mogle smanjiti greške i trebamo im pomoći u drugim postupcima zato jer su oni vrlo često problematični u zemljama članicama. Dakle, trebamo pomoći onim zemljama članicama koje čine najviše grešaka da isprave to. I mm, vi ste govorili o utrošku sredstava, ali ne govorimo o njegovoj učinkovitosti, ne govorimo o načinima gdje se ta sredstva učinkovito troše i mi i odbor za narodcu proračuna želimo staviti naglasak na to. Dakle, novac treba odgovorno trošiti, ali također učinkovito i treba vidjeti koji on učinak ima na naše regije, naše građane. Nadam se da ćemo to u budućnosti činiti. Evo, ja ću uložiti možda nekoliko amandmana na vaše mišljenje, ne previše, jer kao što sam rekao, uglavnom smo zadovoljni sadržajem mišljenja. Hvala lijepo. Ne vidim gospodina Nikolsona. Gospodin Ler, želite li se vi javiti za riječ? Samo bih e, se izjasnio nekim komentarima koje smo čuli od Dereka, dakle razmatranje rezultata, to mislim da je vrlo važna stvar, jer kad kada e, smatramo da je novac dobro potrožen, ako smo samo pravilno ispunili sve obrace a ne ako je stvarno novac polučio nekakav rezultat. I većina onoga što smo čuli je prilično smisleno. Dodao bih samo da naš klub i ja osobno smatramo da postoji razlika između želje za učinkovitom suradnjom unutar proračunskog procesa, ali isto tako i da se povede šira dugotrajnija rasprava o proračunu, osobito o transferima iz zemalja koje su neto platiteljice e, i koje plaćaju novac kako bi im ga se kasnije ponovo vratila, što se ne čini uvijek da je naj upotreba javnog novca. Na što se tiče e, samog dokumenta proračunskog postupka o kojem raspravljamo, e, samo bih dakle, ponovio neke točke koje je Derek iznio i zahvaljujem se na izvješću. Hvala vam lijepo. Gospodin Škrlac, izvalite. Ispričavam se na... Ne, jasno mi je, vrlo je teško obično izgovoriti moje ime. Nastavit ću na hrvatskom. predsjednice, e, na početku e, svog izlaganja htio bi istaknuti da pravilna i transparentna potrošnja trebaju biti glavne odlike upravljanja europskim novcem. kohezijska politika uvijek je pod najvećim fokusom javnosti. često se u kritikama kohezijske politike zaboravlja način na koji sredstva iz strukturnih i investicijskih fondova trebaju biti potrošena te koliko način potrošnje sredstava utječe na uspješnost same kohezijske politike. želim naglasiti važnost učinkovite potrošnje usmjerene na ciljeve i ishode. ključno je prepoznati važnost edukacije i jačanje administrativnih kapaciteta korisnika fondova kako bi se izbjegle prijevarne radnje a time i ojačao konačni utjecaj same politike na kvalitetu života i razvijenosti naših regija i gradova. slažem se s izvjestiteljicom koja naglašava probleme i pogreške u javnim natječajima. neusklađenost nacionalnog zakonodavstva s principima i financijskim kriterijima unije u upravljanju javnim novcem veliki je problem. institut nacionalnih deklaracija pokazao je dobre rezultate no nije dovoljno prihvaćen i korišten od strane država članica dakle treba poticati što jače korištenje svih dostupnih instrumenata za učinkovito upravljanje financijama. države članice neučinkovito otkrivaju manjkavosti unutar vlastitog zakonodavstva. često opća i nejasna tumačenja otvaraju prostor za prekršaje te potkopavaju mogućnost dobrog financijskog upravljanja europskim sredstvima. poseban problem predstavlja javni natječaji koji su u potpunoj suprotnosti s ugovorima potpisanima na eu razini tome treba dodati očito nepoznavanje principa legitimne primjene sustava državne potpore u europskim projektima. potičem komisiju na bolju kontrolu na terenu posebno tamo gdje procjene pokazuju kako će jača kontrola polučiti bolje rezultate pravilnu i učinkovitu potrošnju sredstava. smatram da kao odbor trebamo pozvati na jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta država članica posebno u provedbi javnih natječaja snanija edukacija za bolje upravljanje projektima strukturnih i investicijskih fondova omoguila bi smanjenje broja nepravilnosti i prevara te omoguila učinkovitiju i usmjereniju potronju sredstava što nam je svima u interesu. hvala. hvala vam. Da li se još netko želi uključiti u raspravu? Ukoliko ne, Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovom mišljenju u našem radu. E, sva vaša e, iskustva, komentari su e, korisni za pripremu našeg mišljenja i razumijem da je rok za amandmane 12 sati 11., 12. Dakle, završavamo sa prvim dijelom našeg današnjeg sastanka i zamolit ću koordinatore da ostanu e, na sastanku koordinatora.